Kostas! Voilà. Bon, chers collègues. Poštovane kolege, ovo je prvi sastanak odbora za ribarstvo ove godine, te želim iskoristiti ovu priliku da vam svima zaželim sretnu novu godinu. Nadam se da će nam biti plodonosna i u radu na odboru ribarstvo. Ja sam dobio zahtjev e, gospodina Ferrera koji je zatražio da njegovu temu obradimo odmah nakon e, glasanja ukoliko je to moguće. Čini mi se da je on upravo izašao. Ako se vi slažete s tim onda ćemo to tako napraviti. Ako nema nikakvih prigovora. Slažete li se da onda e, usvojimo ovaj izmenjen dnevni red? U redu, onda je dnevni red usvojen. Podsjećam vas da večeras u pola sedam ćemo imati domjenak da proslavimo novu godinu i to u zgradi Spinelli u prizemlju u e, salonu za zastupnike. Podsjećam vas također da će nakon tog koktela kolega Mijanon organizirati još jedan domjenak. Ne znam gdje će to točno biti, pa ako u jednom od salona. Dobro, to će dakle biti u blizini, možda ćemo samo preći s jednog domjenka na drugi. Da, to je koincidencija, ali evo, odlično. Onda možemo izravno kasnije ići u hotel jer ćemo svi već večerati. Predlažem da usvojimo e, e, zapisnike sa sastanaka 21. i 28. 11. Imali nekih primjedbi? Nema. U redu, onda je to usvojeno. A sada prelazimo na e, naš dnevni red. Želim pozdraviti gospodina Rumena Porodzanova. On je ministar, bugarski ministar, zadužen za poljoprivredu, prehranu i šumarstvo. Ali isto tako je i ribarstvo u njegovoj nadležnosti. Rekao mi je da je prije toga bio ministar financija, tako da je vrlo dobro upoznati i s financijskim aspektima. U svakom slučaju, gospodine ministre, ja kao predsjednik želim reći da smo u više navrata pozivali predstavnike estonskog predsjedništva E, kako bismo dobili objašnjenje o e, takovima i kotama u Baltičkom moru, no nažalost e, niti jednom nisu došli. Šteta jer smo mi zakonodavci za višegodišnje planove upravljanja i bitno je imati stalni dijalog. Znam da vaše predsjedništvo neće na isti način postupiti. Vi ovdje predstavljate vijeće i e, u prvih šest mjeseci ćete predsjedati Europskom unijom i nadam se da, da ste svjesni e, važnosti suradnje sa parlamentom i našim odborom. Želim na samom početku spomenuti Europski fond za e, ribarstvo i more. Da kažem da smo dosta zakasnili sa e, sredstvima u ovom fondu, to je zabrinjavajuća situacija. Moram podsjetiti da je na državama članicama da učine sve što je moguće kako bi se iskoristila sva sredstva za e, određene e, projekte, pa me zanima koje inicijative države članice želi poduzeti kako bi se riješio ovaj problem. Zatim, prikupljanje podataka, to je za nas jako važno za učinkovito upravljanje ribarstvom. Cilj e, maksimalnog održivog prinosa je da imamo dobra saznanja o stanju stokova, ali nažalost takva saznanja još uvijek nemamo. Nemamo pouzdane informacije o stokovima i samim tim ne možemo usvojiti prilagođeno e, zakonodavstvo. Države članice stoga možda nisu dovoljno mobilizirane po pitanju prikupljanja podataka. Ako to nije slučaj, onda vas pozivam da ih podsjetite na to. To je povezano i s onim mojim prvim pitanjem, jer e, znamo da države članice mogu koristiti Europski fond za pomorstvo i ribarstvo također i za prikupljanje e, podataka, tako da ne bi bilo loše na to ih podsjetiti. A sada, gospodine ministre, izvolite, predajem vam riječ. Hvala, gospodine predsjedavajući. За мен е чест да бъда pred vas dnes. Hvala vam najljepša što ste me pozvali na ovom sastanku odbora za ribarstvo na kojem ćemo predstaviti prioritete bugarskog predsjedništva. Na samom početku želim reći da sam doista E, sretan što mogu pred predstavnicima i zastupnicima Europskog parlamenta govoriti o ovom važnim pitanjima. Neki od vas sam već e, sreo na sastanku odbora za poljoprivredu. U narednih šest mjeseci Bugarska će E, raditi na e, jako važnim pitanjima koja su važna za ovaj odbor. Mi se pripremamo za to, ali znamo da put neće biti lak. Naš cilj je da odgovorimo na potrebe e, europskih građana i učinit ćemo sve što možemo da izazove pretvorimo u prilike i mogućnosti. E, predsjedavanje Europskom unijom je privilegija, ali isto tako i odgovornost. E, naš glavni cilj je da zajamčimo partnerstva na svim razinama kroz zajedničku suradnju. U tom smislu želimo raditi u konstruktivnom i pozitivnom duhu kako bismo postigli stvarne rezultate koji će biti orijentirani ka budućnosti primjenjujući načela transparentnosti i demokratske kontrole, a naše predsjedništvo će sasvim sigurno biti otvoreno prema građanima. Europa i europski građani e, trebaju stabilnost, sigurnost i solidarnost. U tom smislu, kroz konsenzus, konkurentnost i koheziju, predsjedništvo Bugarske e, će raditi za jačanje Europske unije koja mora biti jedinstvena e, Europska unija u kojoj se koriste digitalni aspekti i Europska unija koja će biti jaka. Mi također ćemo se usredotočiti na specifičnosti država članica kako bismo postigli e, konkretne i vidljive rezultate kroz aktivan dijalog sa građanima i kako bismo osnovali više radnih mjesta u Europskoj uniji i ostvarili gospodarski rast koji će biti održiv. Također, mladi će biti jedan od naših prioriteta, sigurnost također, uzimajući u obzir složene izazove sa kojima se suočavaju mladi u sadašnjem okruženju, naročito po pitanju sigurnosti. E, isto tako, bugarsko predsjedništvo će se usredotočiti na europsku perspektivu Zapadnog Balkana i povezanosti sa Zapadnim Balkanom. Bugarska će se usredotočiti na strateške prioritete Europske unije, na e, odnose sa susjedima i regionalnu suradnju. Imajući na umu E, sadašnju Europsku uniju, želim naglasiti koliko je važna konstruktivna suradnja sa Europskim parlamentom koji je su zakonodavac i predstavnik više od 500 milijuna europskih građana. Nedvojbeno je da Europski parlament kao i odbor za ribarstvo igraju ključnu ulogu za svaki postupak glasanja o novim inicijativama koji se tiču ovog sektora u Europskoj uniji. Ovaj odbor zajedno s vijećem ima veliku i važnu ulogu kada se radi o modelima upravljanja koji se mogu primjenjivati u praksi i koji funkcioniraju za e, ribarstvene e, fondove i općenito europsko ribarstvo. E, zato sam vam beskrajno zahvalan. Zahvalan sam i prethodnim predsjedništvima i Europskoj komisiji koji su uspostavili ovaj okvir za suradnju koji se temelji na uzajamnom poštivanju i povjerenju. Želim vas podsjetiti da e, je 2013. godine nakon vrlo dugih i teških pregovora vijeće i parlamente su uspjeli doći do sporazuma o usvajanju reforme ZRP-a. Ako se budemo držali zacrtanih ciljeva i načela, onda ćemo moći reći da smo već e, postigli određeni napredak na području ribarstva i akvakulture u e, ekološkim, gospodarskim i socijalnim aspektima, a istovremeno smo uspjeli pružiti zdrave prehrambene proizvode našim građanima. Industrija ribarstva u Europi u velikoj mjeri doprinose boljem životu naših građana, ali isto tako i e, dostojanstvenom životu naših ribara. Zato smatramo da ova reformirana zajednička ribarstvena politika predstavlja zajednički uspjeh naše dvije institucije. E, sada E, ćemo mi se usredotočiti na to da bolje pratimo e, numeričke stokove e, riba uzimajući u obzir maksimalni održivi prinos i to će nam služiti kao temelj za dalji napredak u ZRP-u. Sasvim je jasno da ćemo se suočavati i sa određenim problemima u budućnosti. Sa nekima se već suočavamo, borimo se protiv njih i koristimo svaku priliku da e, unapredimo naše upravljanje ribarstvenim stokovima. E, jako je važno da nastavimo zajedničke napore kako bismo ostvarili naše ciljeve, a to su održivi stokovi, konkurentan sektor, stabilnost obalnih regija i nastavljanje tradicija. Je jedan od glavnih prioriteta u našem radu sa odborom za ribarstvo Europskog parlamenta i sa gospodinom Gabrielom Matom i njegovom ekipom će biti da postignemo stvarni napredak u pregovorima o predlogu uredbe o očuvanju morskih stokova i ekosustava kroz tehničke mjere. Ovdje se radi o vrlo važnom dosjeu s obzirom na to da se sada nalazimo u jednom ključnom trenutku primjene e, ZRP-a. Usvajanje ove uredbe bi dalo novi elan u odnosu na jedno od načela temelja ove politike, a to je uzimanje u obzir regionalnih specifičnosti. Na taj način ćemo omogućiti ljudima koji su na terenu i koji dobro poznaju e, taj teren i prakse da nam pomognu u donošenju važnih odluka. Mi ćemo naporno raditi, nećemo ishitreno donositi odluke e, jer znamo da to može imati veliki negativan utjecaj na ribarstvo e, općenito govoreći. Što se tiče predloga uredbe o mjerama upravljanja, očuvanja i nadzora koji se primjenjuju na konvenciju regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom u južnom dijelu Pacifika, mi smo spremni surađivati sa gospođom Lineom Engstrom i njezinom ekipom kako bismo finalizirali pregovore sa Europskim parlamentom na ovu važnu temu. Istovremeno čekamo da počnemo raditi na prijedlozima e, transponiranja u europsko pravo mjera za očuvanje i upravljanje koje su usvojile e, druge regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu. Višegodišnji planovi upravljanja su stup ZRP-a. Prema očekivanjima ovi planovi omogućuju prijelaz e, ka e, ribarstvu sa maksimalnim održivim prinosom. E, prema našim očekivanjima ovi planovi predviđaju također i e, obvezu iskrcaja ulova kao jedne od zaštitnih mjera, kao i druge e, vrlo konkretne tehničke mjere. S druge strane, ovi višegodišnji planovi će nam omogućiti da usvojimo odluke uzimajući u obzir i znanstvene preporuke. Višegodišnji plan E, za ribarenje u Baltičkom moru koji se sada primjenjuje kao i sporazum za e, Sjeverno more e, nam omogućuju da vjerujemo da sad već imamo temelje za buduće višegodišnje planove koje će predložiti, predložiti komisija. Očekujemo plan za zapadni dio Mediterana kao i za zapadne vode Europske unije za u Atlantskom oceanu. Prva izmjena za e, plan za Baltičko more je e, već na stolu. To je odličan test prilagodbe novih planova e, kapacitetima i uzimanja u obzir najnovijih znanstvenih preporuka za predmetne stokove. Komisija je već predložila prijedlog izmjene ovog plana i sada u vijeću E, razgovaramo o tome kako bismo što prije započeli pregovore sa parlamentom. To također vredi i za ostale višegodišnje planove koje će komisija u budućnosti predstaviti. Ovdje se želim e, usredotočiti na višegodišnji plan za e, male pelagijske stokove u Jadranskom moru. Mi znamo koliko je važno ovaj plan važan za očuvanje ovih bitnih stokova i naravno da ćemo eh, naporno raditi na ovom dosjeu kako bismo napredovali. Velik dio našeg posla u šest narednih mjeseci će biti posvećen i vanjskoj dimenziji ZRP-a. Ona uključuje i izradu stajališta Unije za sastanke regionalnih organizacija za upravljanje e, ribarstvom. Uskoro će se održati godišnji sastanci Odbora za ribarstvo, u ove organizacije za hranu i poljoprivredu, kao i Odbora za ribarstvo u OECD-u. Ovi sastanci E, su važni za uspostavljanje partnerstava sa trećim zemljama u kojima se također uzimaju prioriteti našeg radnog programa. Želim se ovdje sada usredotočiti na izmjene koje će uskoro biti unesene u e, uredbu o kontrolama. Ta uredba, kao i uredba o nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu, o e, vanjskim flotama su e, tri velika stupa ZRP-a. Ovo su uredbe koje će nam omogućiti da poboljšamo sustav e, nadzora ribarstva. Naša borba protiv nezakonitog ribolova je u stalnom napretku i Europska unija se sada smatra e, svjetskim liderom što se tiče ovog e, pitanja. Naravno, primjena učinkovitih e, mjera uzima u obzir mjere za upravljanje stokovima i omogućuje da se zaštite interesi i konkurentnost ribara. Također, predviđamo i razmjenu mišljenja o ovim prijedlozima za vrijeme održavanja sastanka vijeća u šestom mjesecu, a također i na neslužbenom sastanku glavnih e, ravnatelja na kojem će se raspravljati o detaljima ovih prijedloga. Želim e, samo još reći da e, sam duboko uvjeren da je važno da Europska unija nastavi ambicioznu politiku upravljanja stokovima i održivim upravljanjem E, ribarstvom, uključujući i e, vode e, sredozemlja kao i Crnog mora. To je važno kako bismo očuvali i poboljšali našu suradnju i partnerstva s trećim zemljama koje sa nama dijele ove stokove. U tom smislu moram napomenuti važnost konferencije na visokoj razini i potpisivanje ministarske deklaracije Medfish Forever Također e, je i 2016. godine u Rumunskoj održan ministarski sastanak na kojem je potpisana e, deklaracija iz Bukurešta. U tom smislu i bugarsko predsjedništvo namjerava organizirati konferenciju o e, Crnom moru zajedno sa općom komisijom za ribarstvo sredozemlja ćemo u šestom mjesecu organizirati ovakvu konferenciju koja će biti na visokoj razini na koju ćemo pozvati sve ministre obalnih e, država Crnog mora. Mi e, ćemo se usredotočiti na sve akcije koje će nam pomoći da očuvamo naše stokove E, bez negativnog utjecanja na dinamiku sektora ribarstva. Gospodine predsjedavajući, želim vam se zahvaliti što ste mi pružili mogućnost da vam predstavim prioritete bugarskog predsjedništva i e, iskažem našu želju i volju da u duhu suradnje e, radimo sa vama. Naravno, ako imate bilo kakvih pitanja, pokušat ću odgovoriti na njih na jedan sveobuhvatan način, uzimajući u obzir vrijeme koje mi je dodijeljeno. Znajte da sam vam na raspolaganju i ja kao i moje ekipe ukoliko budete nakon ovog sastanka imali dodatnih e, pitanja. Hvala najljepša gospodine ministre, a sada predajem riječ koordinatorima svakog kluba kako bismo dobro uspjeli organizirati e, ovo saslušanje. Koordinatori će imati na raspolaganju tri minute, a zastupnice minutu. Najprije Gabriel Mato u ime Pučana. Hvala predsjedniče, zahvaljujem ministru. Dobrodošli, gospodine ministre. Svakako ćemo imati sljedećih šest mjeseci dovoljno vremena da se sastajemo s vama. Ja ću se prižavati tri minute. E, ispričajte me, molim vas, u 16 sati moram otići na glasovanje u odboru Ekon e, za izvješće za koje sam ja nadležan i zato se ispričavam unaprijed što ću morati otići, ali kolegi iz mog kluba ostaće na sastanku. Imam tri pitanja. Vi ste vrlo jasno rekli koliko je važno imati suradnju između vijeća parlamenta i drugim institucijama, govorili ste o tehničkim mjerama, to je za mene ključna tema. Mi imamo mandat parlamenta i možemo odmah započeti s pregovorima. Dakle, došlo je vrijeme da parlament i vijeće održe sastanak, ali i komisija. Želim javno reći da nisam zadovoljan onime što je komisija do sada učinila u pogledu ovog dosjeja, jer smatram da je dovela u pitanje deset mjeseci marljiva rada e, komisije i vijeća, pogotovo što se tiče priloga koji mm, iz meni neshvatljivog razloga su sada uklonjeni. Imamo sad mandat, svakako ćemo započeti s pregovorima i vjerujem da ćemo doći do dogovora jer konačna verzija ovog parlamenta je prilično dobro izbalansirana, imamo ambicioznu viziju, ali vjerujem da će vijeće i parlament pokazati da su u stajalištima mnogo bliži od onog što neki vjeruju. Što se tiče regionalizacije, mi se slažemo s vašim E, definicijama regionalizacija međutim ne smije izgubiti iz vida to što kontrola dviju institucija mora i dalje postojati za tehničke mjere i za najvažnija pitanja. Dakle, treba pronaći rješenje. Za to istina je da imamo važne probleme. Imali smo e, ozbiljnu raspravu o e, ribarenje električnim impulsima, ali to sad ne bi trebalo biti ključno zato što je postupak mnogo širi. To je samo jedan od aspekata i nadam se da ćemo moći raditi zajedno na tom pitanju. Slažem se s onime što ste rekli, nemamo samo odgovornost država članica, trebamo se pitati i E, hoće li države članice imati instrumente kako bi i dalje pratile e, sve sa proračunskog stajališta. Bilo je problema vezano uz uredbu o europskim fondovima i došlo je do kašnjenja u, u odobravanju pojedinih uredbi. Vijeće i komisija trebaju poraditi na tomu da njihova odluka bude čvršća jer Norveška i dalje blokira naša plovila koja zakonito ribare. To što se tiče snježne rakovice. A što se tiče Maroka i Mauritanije i što se tiče ribolova, sporazum s Marokom je vrlo važan za našu komisiju. Odbor. Hvala, gospodin Santoš. Hvala predsjedavajući. Gospodine ministre, još jednom smo se sastali ovdje u odboru za ribarstvo i sa odborom za e, poljoprivredu. Tamo smo se također vidjeli. Zahvaljujem vam što ste danas ovdje s nama. E, ribarenje u Bugarskoj možda nije toliko važno koliko u drugim državama članicama. Europa masivno uvozi ribu, a moja država je druga država po potrošnji ribe po stanovnika u svijetu. Za nas je e, riba vrlo važno pitanje, ne samo zbog izravnog e, ribolova, nego za cijeli prehrambeni lanac. Govorilo se o višegodišnjim planovima upravljanja. Ti planovi su jako važni za upravljanje e, ribarstvom u Europskoj uniji. Nedavno e, smo primijetili da je dosije Ulrike Rodust prilično dobro napredovao što se tiče ribarstva na Sjevernom moru i što se tiče perspektive Brexita vidimo da napredujemo, ali želim se vratiti na neke prijedloge koji su još na stolu. E, Prvo želim izraziti zabrinutost jer u rujnu je Europska komisija osmislila jedan jedini plan za Atlantik. Ja sam to već rekao i nadam se da će se ovo mišljenje komisije promijeniti. Atlantik je prilično diversificirano područje, ne samo što se tiče primarne proizvodnje, količine, flote, ribolova. Dakle, imamo sjeverne i južne vode Atlantika. Evo primjera, u sjevernim vodama, odnosno, pardon, u južnim vodama, lovi se više od 400 demerzalnih vrsta, u sjevernim vodama samo 200. Jedina e, vrsta prema Međunarodnom odboru za iskorištavanje mora imamo jedan jedini zajednički stok, a svi ostali stokovi su različiti u sjevernim i južnim vodama. Dakle, to sam htio još jednom podsjetiti, jer to je kolega prije mene već rekao, da e, ZRP je omogućio stvaranje regionalnih savjetodavnih vijeća na temelju pojedinih bazena koji su definirani u sklopu e, regionalnog vijeća za sjeverne i regionalnog vijeća za južne vode. Taj prijedlog Europske komisije trebao bi se odbiti. Što se tiče regionalizacije nakon reforme ZRP-a, prošloga tjedna je na plenoj sjednici usvojen dokument o tehničkim mjerama e, i s time će se ići na trijalog, o tome je govorio kolega Mato. To je ključan trenutak za ZRP, sve se temelji na regionalizaciji tehničkih mjera koje su donesene u raznim područjima. Imat ćemo e, vremensko razdeblje kad će svi predložiti tehničke mjere koje onda žele braniti. To je dobar prijedlog, nemam dovoljno vremena, teško je sve rezimirati u tri minute. To je sve od mene. Hvala predsjedniče. Hvala Ricardo. Peter Vandalen, u ime ecr e, <clears throat> Ja, namens de... Hvala, predsjedniče. U ime moga kluba htio bih vam zahvaliti što ste danas ovdje s nama. U četvrtak je došlo do velike oluje u Europi, razorne oluje. 16. siječnja smo već imali veliku oluju u Europskom parlamentu vezano uz ribarstvo, pogotovo e, ribarstvo u Nizozemskoj Belgiji i Njemačkoj i u ovim zemljama postoje neka plovila koje imaju privremenu autorizaciju za ribarenje električnim impulsima u Sjevernom moru. E, kaže se da je to selektivna ekološka metoda ribarenja. Ipak većina u parlamentu ne misli tako. Možda ćemo se morati vratiti i na koče sa gredama, to je čak način destruktivnog ribarenja, zbog čega dolazi do patnje e, životinja, odnosno riba, e, na samom morskom dnu, ali i u mrežama. Neki se žele vratiti na prapovjesno doba izgleda. Što se tiče tehničkih mjera, u kontekstu tih mjera postoji e, neslaganje između komisije i parlamenta o ciljevima u članku broj 4. Parlament kaže ne želimo odrediti ciljeve na ovaj način, a ovdje govorimo o različitim morskim područjima i naravno da će pregovori biti teški. Htio bih znati što vi mislite o tome, kako očekujete da će biti pregovori vezano o ciljevima. Drugo pitanje Ovaj parlament nije baš jako mudro odlučio da se sada vratimo na e, kočarenje e, sa mrežama s gredama i to mi se čini da je problematično zato što će tu doći do problema sa obvezom iskrcaja. E, riblja mlađ se ponekad tako uništava. Kako mislite da bismo mogli nastaviti sa selektivnim ribarenjem? To je jako važno i vezano uz ovaj obvez iskrcavanja. Mislim da bi to moglo, ako se ne riješi, dovesti do prave oluje u ribarstvu. Hvala Peter. Predajem riječ e, kolegi e, Mariju Pintu u ime kluba ALDE. Gospodine ministre. Drago mi je što ste danas na našem sastanku i želim vam sve najbolje tijekom predsjedništva vaše zemlje Europskim vijećem. Htio bih prizvati vašu pozornost na dvije stvari. Prvo, je li moguće uskoro početi sa mijenjanjem one paradigme izvješća, e, odnosno odnosa koje imamo sa ribarima, jer oni bi trebali biti zainteresirani za kvalitetu ribe u moru i u oceanima. Često e, vlasti Europske unije i nacionalne vlasti smatraju da su ribari e, osobe koje su prilično sumnjive zato što se bave nelegalnim poslom nezakonitom djelatnošću e, koja nadilazi e, zakonske okvire. Mislim da bismo trebali iskoristiti ovu priliku kako bismo vrlo jasno osudili e, napade protiv kvalitete ribe u oceanima. Riba koju mi konzumiramo, pa čak i one iz najdubljih voda, ta riba je kontaminirana teškim metalima, kadmijem, živom, cijanidom. Dakle, vlasti nisu kontrolirale e, industrije koje onečišćuju, čak i u zatvorenim morima kao što je e, Sredozemno more. Mislim da bismo se trebali koncentrirati na kvalitetu, ekološku kvalitetu mora, a ribari imaju tu vrlo važnu ulogu. I još jedan argument. Postoji određena ležernost sa strane Europske komisije kad se govori o ribolovnim dozvolama. Kolega je govorio upravo o toj paradigmi. Tijekom mnogih godina Europska komisija je dodjeljivala dozvole ribarima iz određenih država, iz jedne određene države, kako bi oni mogli ribariti E, putem električnih impulsa, a bez prethodnog sastavljanja ikakvih studija o tome. A sada je ova tehnika zabranjena. Međutim, ribari su ostali e, kratkih rukava, da ne kažemo gotovo u financijskim poteškoćama. E, htio bih vam skrenuti pažnju upravo na to. Ja nisam za generaliziranu primjenu ribarenja električnim impulsima, ali želim vas upozoriti na negativne posljedice koje neke preduhitrene odluke mogu imati na ribarstvo. E, pogotovo ako se te odluke donose bez prethodnih znanstvenih studija. Trebamo vrlo dobro paziti kad imamo znanstvena mišljenja. Zašto? Zato što postoje mišljenja koja su e, proturječno, odnosno idu u korist svima. Svi koji žele mogu dobiti mišljenje, a u pogledu ribarstva postoje razna znanstvena mišljenja koja su ponekad i u neskladu. Drugi koordinatori nisu prisutni, pa sada predajem riječ zastupnicima koji žele postaviti pitanje. Najprije Klara Aguilera, imate na raspolaganju jednu minutu. Hvala, predsjedniče. Srdačno pozdravljam gospodina ministra. Već smo imali prilike raspravljati o temama iz područja poljoprivrede, a danas ćemo se baviti ribarstvom. E, mi u odboru Peš imamo određene prioritete, to su tehničke mjere koje su vrlo važne. Mislim da je dogovor do kojeg je došlo valjan. Ne govorim samo o ribarenju električnim impulsima, nego općenito o mandatu i nadam se da ćemo taj mandat e, zaključiti što prije. Što se tiče moje zabrinutosti, e, ona se tiče sporazuma s Marokom. Sporazum o ribarstvu s Marokom E, privodimo kraju. 14.7. on prestaje važiti i očekuje se obnova mandata. Dakle, vrlo je važno usredotočiti se na ovaj sporozam o ribarstvu s Marokom, Mauritaniju i Gvineju Bisao. Jer za Španjolsku, moju državu, ovaj sporazum s ovim trećim državama je od ogromne važnosti. Htjela sam također govoriti o Sredozemnom moru, ali nemam dovoljno vremena za to, ali moram ipak reći da sam zabrinuta zbog Sredozemnog mora, ali komisija će se time svakako pozabaviti, vjerujem, i to što prije. Gospođa Tomašić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, imam jedno vrlo, vrlo kratko pitanje, ali meni jako važno. Zanima me vaše mišljenje i stajalište o višegodišnjem planu za pelagijske stokove u Jadranu. A uzimajući u obzir stanje stokova kao i tešku društveno-ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi sektor, ribarstva u cijelom sredozemlju, a posebice na Jadranu. Hvala lijepa. Hvala gospođo Tomašić. Nikolaj. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala vam gospodine ministre na vašem izlaganju. Ja dolazim iz zemlje koja kao Bugarska, zapravo rumunska, nemaju tako važnu e, ribarstvenu industriju, ali možda nam to pomaže da budemo objektivni i iznađemo najbolja rješenja za sva pitanja koja se nalaze na našem dnevnom redu. E, ja se slažem sa vašim višegodišnjim planom za Crno more. Imam nekoliko pitanja. Naše dvije zemlje imaju e, flote koje e, ribare u skladu sa standardima Europske unije. Nažalost, naša flota je mala i nema pravo ribariti u Crnom moru. Čini mi se da fondovi tamo nisu iskorišteni i mislim da trebamo E, omogućiti našim flotama da tamo ribare kako bismo zajamčili održivost naše industrije. Možda bismo trebali pronaći neko rješenje kako bismo omogućili našim malim flotama da ribare u e, tom području. Drugo pitanje se tiče unutarnjih voda. Mi također dijelimo i Dunav koji je e, zagađen u kojem mnoge vrste riba jednostavno nestaju. Mi znamo da postoje projekti za e, ponovno vraćanje riba u e, Dunav i to onih e, kategorija riba koje bi nam bile nužne, a koje su nažalost skoro pa nestale. Ništa još nismo učinili da zadržimo i očuvamo te stokove. Hvala najljepša gospodine Pako. Hvala, zahvaljujem e, i želim vam sve najbolje vezano uz predsjedništvo Bugarske. Vi ste govorili o uredbi o kontroli. Imate li već datum e, toga kad će se ovaj prijedlog e, predstaviti? Drugo, sporazum o ribolovu sa trećim zemljama su po mom sudu vrlo važni, a tako i sa Mauritanijom i Marokom. Možete li nam reći kako je pitala gospođa Aguilera, što će se dogoditi u budućnosti sa Gvinejom Bisao, jer u 11. mjesecu 2017. godine sporazum je prestao važiti, ali ne govori se o donošenju novog sporazuma. E, mislim da je problem odbačenog ulova prilično e, velik, pogotovo što se tiče mješovitog ribolova s problemom one e, vrste koje ograničavaju ulov drugih vrsta, chow species. Mislim da bi se trebalo pronaći određene kapacitete u vašem mandatu kako bismo vidjeli možemo li olakšati negativne učinke ovog vrsta ribolova. Tu govorim o zabrani odbacivanja ribe. Hvala Pako. Carlos. Eh, Hvala gospodine predsjedniče i hvala ministru na vašem izlaganju. Tema akvakulture je nešto što smatram vrlo važnim i to je nešto što ste spomenuli isto tako kao i konkretna pitanja, probleme koji su od važnosti e, za određene regije. Ponekad to je e, zapravo ono što je podloga dobrih e, sporazuma o ribarstvu, zato je regionalna pikatanja mogu uzrokovati e, jedan višak, pretjeranu birokraciju, posebno kad se radi o izdavanju dozvola. Dakle, smatram da je korisno za nas da znamo nešto više o akvakulturi, o politikama akvakulture na europskoj razini, a isto tako što radite e, dakle u smislu kratkoročnih mjera. Hvala predsjedniče. Ja bih isto tako željela zahvaliti predsjedništvu što je došlo, došao ovome i što nam je razložio. Govorimo o transparentnom e, kontroli i upravljanju i pitam se da li vijeće će primjenjivati istu transparentnost kao što i mi kada se e, radi o e, godišnjim e, porezima. Mislim da bismo u tom pogledu mogli napraviti napredak. Što se tiče tehničkih mjera, to je vrlo važno. Naš prioritet nije prioritet, postoji iznimka u Sjevernome moru kao dakle u Europskom parlamentu što vi mislite u kontekstu e, tehničkih mjera. A što se tiče sporazuma s Marokom, mi očekujemo odluku, sudsku odluku i imamo pitanje Zapadne Sahare. Imate li alternativu ako to jednostavno ne funkcionira zato jer se radi o važnom e, sporazumu u tom sektoru? Što se Brexita tiče, to nadolazi. Mi trebamo se usredotočiti na sektorske sporazume kao što i kako će to utjecati na nas kada se Brexit dogodi. Isto tako, dobro upravljanje resursima, hoćemo li e, iznaći dobar model za to koji možemo primijeniti onda i na akvakulturu. Hvala lijepa. Imam dva pitanja govorili ste, e, to je novi prijedlog komisije o e, programu e, upravljanja u Baltiku. Možete li to detaljnije izložiti? Ja bih željela čuti vaše mišljenje o tome i vjerujem da smo sada već na prekretnici kada na sjeveru Europe govorimo, kada smo se dogovorili o kvotama u ribarstvu, a sada e, se moramo pozabaviti planovima upravljanja na jugu i tu čujemo da se tu odbija kvote, stoga želim čuti vaše mišljenje o tome kako se s time želite nositi i to, e, tu odluku ćemo poprilično rano morati donijeti. Hvala Hvala lijepa i e, Gospodine ministre, ne zavidi vam na zadatku jer postoji vrlo različitih mišljenja u našemu odboru koliko je i vrsta riba u more. Dakle, e, objedinjavanje svega toga nije e, jednostavno. Moje pitanje naravno se odnosi na Brexit s obzirom da sam iz e, Irske, a to su moguće implikacije napose namjera e, Ujedinjene kraljevine da se povuče iz Londonske konvencije. E, ono što, se što predsjedništvo e, može učiniti jest kako naznačiti kakav je najgori mogući scenarij, kako je najbolji scenarij i što zapravo možemo učiniti da izbjegnemo taj najgori scenarij. Dakle, hvala vam lijepa i želim vam svako dobro. Hvala. Hvala poštovane kolege na svim postavljenim pitanjima. Sada ću predati riječ gospodinu ministru koji će pokušati i vjerojatno uspjeti u tome da odgovori na sva vaša pitanja. Izvolite. Благодаря ви, господин Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Na samom početku ću pokušati e, odgovoriti na pitanja koja su mi postavljena. Vi znate da će bugarsko predsjedništvo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ostvarili jako dobru međuinstitucionalnu suradnju. Zato i jesam u svom govoru inzistirao na transparentnosti, transparentnosti koja postoji i u vašem domu, dakle u Europskom parlamentu. Mnogi zastupnici su, u su e, izrazili različita mišljenja i kao što ste rekli ima toliko različitih mišljenja koliko i vrsta riba u moru. Zato svako pitanje koje imate mora biti jasno i mora biti postavljeno na transparentan način. Gospodine predsjedavajući, vi ste mi postavili također jedno pitanje, a toga su se dotakle i druge kolege. To je upravljanje e, morskim resursima. To je tema koja je za nas iznimno važna. Zajednička ribarstvena politika, kontrole, maksimalni održivi prinos, sve to su kriteriji na kojima ćemo se mi temeljiti kako bismo omogućili državama članicama da na prikladan način primjenjuju mjere. Planovi za upravljanje su stoga jako važni. Kao što je važan i fond za poljoprivredu. A ne smijemo tu zaboraviti niti e, važnost e, fonda Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Moramo vidjeti hoćemo li moći dodijeliti dodatna sredstva kako bismo omogućili svim svakoj ribarstvenoj floti modernizaciju E, i kako bi e, te flote bile učinkovitije. Važno je modernizirati flote, važno je ulagati u naše flote. Zato i mislim da su financijska sredstva Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo sredstva koja će se morati investirati u modernizaciju, ali isto tako i u obuku osoblja. Na tome želim inzistirati. Mi ćemo doista učiniti sve što je u našoj moći da se ovom fondu dodjele e, dodatna financijska sredstva. Vi ste također spomenuli prijedlog uredbe za tehničke mjere. Radi se o jako važnoj uredbi za budućnost zajedničke ribarstvene politike. Također u svibnju prošle godine smo finalizirali naše stajalište o zajedničkim tehničkim mjerama i sve ćemo učiniti sada kako bismo s Europskim parlamentom E, imali uspješne pregovore. Naš mandat je sasvim jasan u ovim pregovorima i nadam se da će oni biti uspješni. Naravno, ne mogu sada ulaziti u detalje, ali znajte da ćemo pokušati što je prije moguće organizirati dijalog s Europskim parlamentom na temelju vašeg mandata. To bi se trebalo organizirati e, krajem veljače ili početkom ožujka. Neovisno o različitim mišljenjima, mi ćemo sve učiniti kako bismo napredovali na ovom dosjeu. Znamo da postoji kontradiktorna mišljenja, da postoje sporna pitanja, da postoje različita shvatanja određenih e, vrsta ribarenja, naročito kada se radi o e, ribarenju s električnim impulsima. Što se tiče snježne rakovice, to je e, problem koji je svima dosta poznat, to je osjetljiv problem. Kvote za 2018. godinu su trebale biti uključene, odnosno uvrštene u takove, dakle u e, ukupni dopušteni ulov i mislim da je to u potpunosti u skladu s Pariškim sporazumom. No države članice neće moći iskoristiti svoje dozvole jer Norveška se ne slaže s tim. Pregovori s Norveškom su iznimno važni kako bismo pronašli rješenje za ovaj problem koji nas sve blokira. Budno ćemo pratiti cijeli ovaj proces. Stajalište Norveške je za sad dosta odlučno. Ali ako budemo dovoljno inzistirali na našim prioritetima, nadam se da ćemo uspjeti riješiti barem neka od pitanja. Brexit. To je jako osjetljivo pitanje i vrlo je teško govoriti u ime vijeća. Vi znate da su pregovori u tijeku, da još uvijek ne znamo kakav će biti ishod tih pregovora. Za sad se nije govorilo o pitanju ribarstva za vrijeme pregovora. Stajalište Europskog parlamenta eh, iz 12. mjeseca 2017. godine je sasvim jasno. Velika Britanija je zatražila prelazni period od dvije godine i nakon pokretanja članka 50. iznašli smo jedan novi posebni model za dobro funkcioniranje u okviru 27 država članica. Vijeće za opća pitanja će razgovarati dakle o svim tim pitanjima važnim za e, ribarstvo u okviru 27 država članica i na taj način će se e, voditi i pregovori o općenito o Brexitu. Znajte da drugi format pregovora e, nije moguć, niti se o njemu razmišlja. Što se tiče sektorskih problema, i za njih ćemo pokušati pronaći rješenje ali znate da odbori koji za sad postoje jednostavno nemaju dovoljno stručnih saznanja tako da je vrlo moguće da ćemo zatražiti dodatno e, vještačenje i dodatna stručna mišljenja kako bismo iznašli rješenja za probleme koji će se stvoriti uslijed Brexita. Što se tiče pitanja sporazuma s Marokom, taj sporazum je isto toliko važan i za Maroko koliko i za Europsku uniju. Radi se o sporazumu koji je važan za vanjsku dimenziju politike Europske unije. Ovdje se naravno želimo boriti e, protiv NNN ribolova, dakle nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Trenutačno razmatramo predlog e, komisije za e, mandat e, pregovora. Kada budemo finalizirali taj mandat, o tome ćemo obavijestiti Europski parlament. A predsjedništvo će učiniti sve što može kako bi napredovalo i pomoglo komisiji u ovim pregovorima. Nadam se da ćemo uspjeti usvojiti novi protokol. U tom smislu očekujemo i suradnju sa Europskim parlamentom naročito kada budemo radili na nekim posebnim člancima e, međuinstitucionalnog sporazuma. Što se tiče višegodišnjih planova upravljanja, oni predstavljaju jedan učinkovit instrument za postizanje ciljeva u ribarstvu. Naročito uoči e, primjene obveze iskrcaja, potpunog iskrcaja. Rekao sam da ćemo uzeti u obzir i diferencijaciju, odnosno specifičnosti svakog sektora, kako bismo omogućili održivo upravljanje. Europska komisija će predstaviti nove modele, odnosno nove predloge za Jatransko more i Atlansko more u narednim tjednima ili mjesecima. Što se tiče pitanja gospođe Tomašić glede višegodišnjeg plana za Jadransko more. Nakon e, plana za Baltičko more, vijeće će razmotriti i višegodišnji plan za male pelagijske stokove u Jadranskom moru. To je plan koji će biti od e, ključne važnosti za postizanje maksimalnog održivog prinosa od sad do 2019. godine. Mi smo uzeli u obzir i činjenicu da se 29.11. organizirali raspravu na ovu temu. Ovdje će se raditi o prvom planu za Jadransko more, te stoga mu pridajemo poseban značaj. Nadam se da ćemo i na tu temu moći računati na Europski parlament i da ćemo moći dobro surađivati. Mi znamo koliko je važan ovaj plan za razvoj ove regije. Naravno, postoje određena tehnička pitanja koja još uvijek nismo riješili. Što se tiče maksimalnog ulova, to je vrlo sjetljivo pitanje za tri zemlje kojih se ovaj plan tiče. Što se tiče Baltičkog mora, u e, listopadu 2017. godine vijeće je e, usvojilo odluku o kvotama za stokove za e, Jadransko more. No, e, znanstvena izvješća koja smo dobili o stokovima haringi e, su izvješća koja smo dobili nešto kasnije, tako da ćemo morati hitno e, izmijeniti predložene planove, naročito one dijelove koji se tiču Jadranskog mora, kako bi kapacitet ulovljene ribe odgovarao posljednjim znanstvenim saznanjima. Bugarsko predsjedništvo ovo smatra e, hitnim pitanjem i nadamo se da ćemo doći do sporazuma za vrijeme prvog čitanja, ukoliko se parlament s ovim složi naravno. Što se tiče obalnog ribolova i e, rekreacijskog ribolova. Tu imamo zajednice koje jednostavno ovise o ribolovu i to su zajednice koje treba posebno zaštititi. ZRP može e, regulirati na određeni način rekreacijski ribolov, odnos a također i e, zanatski ribolov i mi želimo pružiti dovoljnu potporu za e, održavanje ovih zajednica. Komisija će već predložiti određene mjere koje ćete razmotriti vi kasnije na ovom odboru Cilj nam je čuti i glas ribara koji se bave zanatskim ribolovom, rekreacijskim ribolovom ili onima koji se bave malim ribolovom. Mi znamo da postoje regionalne specifičnosti koje moramo uzeti u obzir i upravo iz tog razloga želimo organizirati raspravu koja će nam služiti za donošenje odluka i iznalaženja najboljih rješenja za svaku europsku regiju. Što se tiče akvakulture, akvakultura igra važnu ulogu za stabilnost ribarstva u Europskoj uniji. Ne smijemo zaboraviti značaj sektora obrade e, i prerade ribe koja je također važan. Države članice imaju mogućnost dati novi elan akvakulturi imajući na umu da mogu koristiti i financijska sredstva Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u te svrhe. Što se tiče uredbe o kontrolama i izmjena te uredbe, Europska komisija je najavila da će za vrijeme drugog tromjesečja 2018. godine Europski parlament i vijeće predložiti zakonodavnu inicijativu. Cilj e, te inicijative je revizija uredbe o kontroli iz 2009. godine. Bugarsko predsjedništvo smatra da je ovo važan zakonodavni prijedlog i uskoro ćemo vas obavijestiti kada ćemo predstaviti taj prijedlog na odboru za e, ribarstvo. Naravno, Europska unija mora imati na raspolaganju učinkovit sustav za kontrole. Želim vam također reći da nam je namjera to pitanje detaljno razmotriti, napraviti jednu dubinsku analizu, e, objediniti e, generalne ravnate izvjestitelje zadužene za ribarstvo na e, konferenciji na visokoj razini koja će se organizirati u šestom mjesecu 2018. godine, upravo kako bi se razgovaralo o tim pitanjima. Što se tiče e, pitanja unutarnjih voda Europske unije i Dunava, to je regionalno pitanje, ali može se i na tome raditi, naročito za obnovu stokova koji su uništeni zbog onečišćenja Dunava. Najprije treba napraviti analizu onečišćujućih tvari, pa tek onda krenuti u obnovu ovih stokova. To je jedini učinkovit način rada. Hvala vam najljepša. Hvala gospodine ministre. Hvala vam što ste došli ovdje na sastanak našeg odbora. Hvala vam što ste pažljivo saslušali e, naše kolege koordinatore i zastupnike ovog odbora i hvala što ste odgovorili na postavljena pitanja i predstavili nam prioritete bugarskog predsjedništva. Vidjeli smo da imate ambiciozne planove, tehničke mjere su jako važne za sve nas, ali tu postoje i druge teme kojima ćemo se sigurno zajedno baviti. U svakom slučaju računamo na dobru međuinstitucionalnu suradnju između Europskog parlamenta, odnosno odbora za ribarstvo i E, bugarskog predsjedništva. Hvala vam još jednom i iskreno se nadam da ćemo vas još bar jednom imati priliku vidjeti, ako ne u ovoj dvorani, u svakom slučaju na sastanku odbora za ribarstvo. Hvala.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 Dakle, glasanje o izvješću kolege Nikole Kaputo o regijama Europske unije koje zaostaju. Imate li svi e, glasačku karticu? Nadam se da imate. Jeste svi spremni? U redu. Kompromis broj 1. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 37. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis broj 2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Bilo bi dobro zatvoriti i vrata. Hvala. Usvaja se. Amandman 42. Imamo nekih problem. Ispričavam se, ali e, ovaj moj stroj za glasanje ne funkcionira. Moram preći na neko drugo mjesto, jer ovo ne funkcionira. Ako možete samo pričekati.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 Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 3. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 45. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 47. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 49. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 4. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 54. Amandman 54. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 5. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 59. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 61. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 63. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis broj 6. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 66. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 70. Ne, to je isti amandman. Zatim amandman 67. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman sedamdeset 71. A ne, ispričavam se, 68. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 71. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 7. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazim na amandman broj 5. Otvaram glasanje. Radi se o uvodnim izjavama. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 6. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman broj 7. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 8. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman broj 30. Ne, ispričavam se. Amandman broj 9. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman broj 10. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo odmah na 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 13. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 16, 17, 18. Otvaram glasanje. Radi se o identičnim amandmanima. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 19 i 20, 21 i 22. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 23. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 24. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 25. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 26. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 28. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 29. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 31. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 32. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na broj 1. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dva, tri i četiri. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada ćemo glasati za cijelo izvješće. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje usvaja se. Hvala i čestitamo gospodinu Kaputu. Čini mi se da nije tu, u svakom slučaju prenesite mu čestitke. Njega svakako ne možemo ne primijetiti jer je dosta visok. Bon, que ceux qui ont voté et qui vont s'en maintenant. Oni koji žele napustiti sada sastanak neka to učine brzo, molim. Hvala.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 Gospodine Uken. Monsieur Uken. Rideau. Les, les collaborateurs de notre ami Joao. Suradnici kolege Joao. Malo tišine molim. Sada ćemo slijediti izmijenjeni dnevni red. Dakle, Prelazimo odmah na izvješća pod točkama 9 i 10 gospodina Ferreira. Radi se o sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Komora o otkazivanju tog sporazuma. Izvjestitelj je gospodin Fereja. 29.11. Europska komisija je zatražila otkazivanje sporazuma o partnerstvu ribarstvu između Europske zajednice i Komora zbog nepoštivanja obveza e, komora po pitanju nezakonitog ribolova. Ovo je dosje koji je dodijeljen klubu GUE i gospodin Fereja je imenovan izvjestiteljom. Koordinatori su 21.11. odobrili da se napravi i e, prijelazno izvješće u skladu sa e, članom 82.2 a danas ćemo predstaviti izvješće i e, zakazati vremenske rokove za amandmane. Predajem riječ gospodinu Ferreira. Izvolite. Obrigado, prezident. Hvala predsjedniče. Kao što je već rečeno, imali smo priliku e, razgovarati na našem odboru. Ja ću samo sažeti. E, počet ću time da svima zahvalim na doprinosima e, koji su mi poslani i e, doprinosi različitih klubova. Europska unija ima bilateralne odnose sa komorima i ima ih već 30 godina. Dakle, 30 godina bilateralnih odnosa u sektoru ribarstva. Ti sporazumi sada su proširili suradnju i to već nekoliko godina imali smo e, potporu za razvoj sektora ribarstva uključujući u toj zemlji. Od 2006. odnosi e, se ravnaju prema e, sporazumu o partnerstvu u ribarstvu koji osigurava 45 e, e, dozvola e, kako za tunolovce plivničare, tako i za parangale. Unatoč tome vidimo piratstvo i plovila koja su uključena u ribolov NNN, dakle nedopušteni isto tako izmjenu zastave plovila, sve to je za, tijekom e, listopada 2015. Europska je komisija e, obavijestila komore da bi mogla biti uključena na listu zemalja koje ne surađuju s Europskom unijom u borbi protiv e, ribolova NNN-a, dakle 2017. to je učinjeno, stoga imamo prijedlog komisije da se otkaže sporazum. U nacrtu ne zakonodavne rezolucije mi bismo željeli izraziti da se slažemo s komisijom, međutim smatramo također da je važno e, skrenuti pozornost na određene stvari. Prvo, ne možemo previdjeti činjenicu da neki e, problemi su e, zbog uzrokovani Europske unije. Dakle, mi smo imali e, mnogo godina sporazum o e, suradnji u području ribarstva. Dakle, ne možemo e, ne dijeliti odgovornost na neki način određene vrste zato jer je sektor ribarstva ostaje nedovoljno, neadekvatno razvijen i u unatoč tome, dakle, Europska bi unija e, dakle zaista iznenađujuće da tijekom 30 godina nismo mogli e, doći do konkretnih rezultata u pogledu razvoja ribarstva na komorima, posebno kada gledamo praćenje i e, obuka kako ribolova, tako i promatrača. Naravno, važno je shvatiti da situacija u toj zemlji je vrlo nesigurna na razli iz različitih aspekata, posebno u socijalnom pogledu. E, pogledao sam različite procjene koje je dao UN o e, ribarstvu na komorima i te e, evaluacije su bile vrlo kritične o zbog pozicije Europske unije i u skladu sa tim procjenama i evaluacijama Europska unija je zapravo zloporabila svoju dominantnu poziciju. I to je ono o čemu govori ovo, ovaj, ovo izvješće, govori o tome da Europska unija nije dovoljno doprinjela razvoju lokalnog ribarstva na komorima. Suradnja između Europske unije i komora postoji i u drugim područjima pored ribarstva i stoga je važno da Europska unija e, pridonese dalje razvoju komora. Važno je da se ne e, naravno izgubi iz vida naš cilj, a to je doprinos razvoju te zemlje. I to mora biti E, pravi razvoj, posebno kada se radi o razvoju e, ribarstva. Stoga želimo takvu vrstu suradnje koja će pomoći poboljšati e, strukturu institucija koja će pružiti znanstvene informacije za ribare i koja će naravno između ostalog pružiti i promatrače. Isto je tako važno da artizanski ribolov se uključi i da se s njime također e, pozabavimo i isto tako je važno dobiti bolje praćenje e, obalnog područja e, komora i za to e, potrebno je uspostaviti strukture potpore, na, napose potrebna nam je infrastruktura koja će osigurati da ribarstvo funkcionira onako kako treba. Dakle, imamo cijeli niz preporuka e, koje ću vrlo kratko e, sažeti jer iako se slažemo s prijedlogom komisije ne možemo ostati na tome već trebamo jednu dugoročniju viziju i moramo shvatiti da u sektoru ribarstva poče, bit će određena e, kašnjenja u pogledu onog što možemo učiniti. Moramo pogledati neke druge sektore s e, e, kojima smo surađivali u proslih 30 godina. Smatramo da je potrebno otkazati ovaj sporazum, ali moramo isto tako priznati da nismo uspjeli, da je europska policija, politika nije uspjela u tom pogledu. Hvala vam lijepa. Sada riječ dajem zastupnicima koji žele govoriti, e, a prvo izvjestiteljicom Monika je prva. Prije svega hvala e, za izvjestitelju na njegovu poslu koji je uložio što je bio izvrsan posao i e, mislim da neće biti lako reći bilo što protiv tog izvješća. Istina je da smo e, dali crveni karton, no važno je da pružimo jasnu poruku međunarodnoj zajednici i svima koji su uključeni u ribarstvo u međunarodnoj zajednici kako bismo pokazali da smo predani e, borbi protiv e, nezakonitog ribolova i svjesna sam činjenice da Europska unija posebno moja zemlja pa i druge zemlje da će E, izgubiti nešto zbog te odluke, no e, moramo shvatiti da se moramo boriti protiv nezakonitog ribolova. Imamo žuti karton je izdat 2015. i otada nije bil, nisu bile poduzete odgovarajuće mjere kako bi se udovoljilo međunarodnom e, pravu. Komisija može e, predložiti otkaz bilo kojeg međunarodnog sporazuma e, prema zapravo članku koji se odnosi na zemlju koja nije predana borbi protiv ilegalnog ribolova. No, kao što je izvjestitelj vrlo točno rekao, neobnavljanje e, sporazuma o e, ribolovu ne znači da za da prestajemo sa suradnjom s tom zemljom. Istina je i ja u potpunosti dijelim e, mišljenje izvjestitelja da moramo nastaviti svoju suradnju i moramo ostaviti vrata otvorena ako komori isprave svoje ponašanje. Tako da onda možemo zapravo povući crveni karton trebamo im pomoći zato jer je očigledno da oni imaju značajnih problema i komisija mora poduzeti potrebne mjere kako bismo se vratili na normalnu situaciju i kako bi mogli poboljšati borbu protiv nezakonitog ribolova. I kako bi europske flote se mogle tamo e, vratiti što je, e, što je prije moguće, naime kada utanačemo e, uvjete novog sporazuma. Rekarda je molila za riječ. Ja ću biti kratak. Dakle, ja se priključujem kolegi Ferreri Dakle, otkaz sporazuma sa e, komorima prema prijedlogu komisije Dakle, komori su nekoliko puta izvješteni da Europska unija nije zadovoljna sa načinom kako se stvari odvijaju, a komori na na, na te e, razloge zabrinutosti Europske unije nije, nisu odgovorili. Dakle, slažem se da je e, ovaj sporazum treba otkazati, ali svakako je važno e, ne zaboraviti da su komori jedan od najsiromašnijih zemalja u Indijskom oceanu i da jako ovise o međunarodnoj pomoći ribarstvo također daje značajan doprinos njihovom BDP-u tijekom zadnjeg sastanka ECP-a EU-a imao sam priliku razgovarati s predstavnicima komorima jer smo zajednički radili na pitanjima vezanim za gospodarstvo. I komori nakon toga su tražili Svjetsku banku e, zajam od 30 milijuna eura za poboljšanje njihove infrastrukture. Smatram da je važno nastaviti našu suradnju s Unijom Komora, zato jer smo vidjeli odgovarajuća poboljšanja u njihovom načinu e, vladanja i surađujemo kao Europska unija. Već 30 godina s njima surađujemo u ribarstvu, dakle to ne možemo previdjeti činjenicu da na neki način dijelimo odgovornost, no naravno e, e, kvantiteta ulova europskih poduzeća je ograničena na komorima, a istodobno moramo se prisjetiti da bioraznolikost je vrlo važna na tom području, području komora, stoga je isto tako važno da se e, borimo protiv nezakonite, nezakonitog ribolova i zato Europska unija treba nastaviti svoje napore i pažljivo pratiti situaciju u komorima. 30 godina je dugo razdoblje i komori nisu e, korigirali svoje ponašanje kao što su trebali, ali nemojmo previdjeti e, činjenicu da mi dijelimo e, odgovornost i trebamo nastaviti suradnju s tom zemljama kako bi riješili probleme s kojima su oni suočeni. Hvala lijepa predsjedniče, želim zahvaliti izvjestitelju na njegovu izvješću i kao što je već rečeno, već e, dugo godina e, imamo, e, dakle od 2006. imamo sporazum o partnerstvu u ribarstvu, naše flote dugo tamo ribare, a isto to je važno za recimo ribarsku flotu u Baskiji. Dakle, posti pozitivni razlozi da nastavimo naše aktivnosti u području ribarstva i na stvaranju rana mjesta. Dakle, sporazum o E, nije funkcionirao zbog dva glavna razloga. Mislim da je važno e, spomenuti argument koji je izvjestitelj spomenuo, a to je piratstvo što zapravo onemogućuje primjenu ovog sporazuma, zbog toga je toliko e, nezakonitog ribolova tamo i potpuno se slažem da ne možemo odlučiti bilo kako drugčije nego otkazati taj sporazum, dakle isto tako ostaviti mogućnost e, da se taj e, otkaz sporazuma opozove ako komori E, isprave svoje e, ponašanje i ako se trenutna situacija promijeni. Postoji još jedan aspekt o kojem je bilo riječi u izvjestitelju i ja bih iskoristila ovu priliku da zamolim Europsku uniju kako ćete se nositi sa e, spominjanjem E, zloporabe naše dominantne pozicije, pozicije Europske unije o kojem se govori u izvješću UN-a. Ja bih tu željela čuti mišljenje Europske unije imajući e, u vidu činjenicu da je to toliko važan dio e, gospodarstva te regije, dakle problem piratstva ne postoji samo u ribarstvu nego e, stranim e, plovilima, već je i to nešto što utječe na život stanovništva komora koji su zapravo pate posljedice svog piratstva. Kao što smo čuli, piratstvo stvara puno nezaposlenih, a kao što rekao smo, koju vrstu evaluacije ćemo mi dati kao Europska unija našeg odnosa s komorima tijekom proteklih godina. 32.000 tisuće tona e, ribolovnih e, mogućnosti u e, artizonalnom sektoru koji mogu izloviti samo 16 tisuća tona. To je nešto s čime se moramo e, pozabaviti, što će se dogoditi s e, viškom. Dakle, ključno je E, kao što smo to učinili s drugim zemljama, da nastavimo e, surađivati i nadamo se da će idući odbor moći e, ustvrditi da se situacija promijenila i da ćemo moći ponovno aktivirati naš sporazum o partnerstvu u ovom vrlo važnom području. Odmah ću riječ dati Stefan Peparero koji će e, predstavljati Europsku komisiju o tome. Hvala lijepa i hvala na ovome izvješću koje je po našemu mišljenju izvrstan posao, izvrsna analiza e, i ono što su e, zastupnici rekli ovdje predstavlja zapravo izvrsan pristup i analizu i ja bih rekao na dvije razine. Vi svi priznajete pravnu, tehničku E, nužnost da se e, sporazum otkaže jer to je ono što mi radimo i što izvršavamo, dakle ono što smo utvrdili u samom sporazumu o partnerstvom i u e, uredbi. Naime, u sporazumu o partnerstvu kaže ako postoje iznimne okolnosti možemo otkazati, a u regulativi e, EU kažemo ako da izdate crveni karton onda više ne možete imati na snazi sporazum o partnerstvu. To je e, žalosno, ali nažalost logičan zaključak prethodnog zakonodavstva koje je usvojeno. Čujem također vaš e, vašu e, politički poziv da se nastavi suradnja i to je upravo ono što mi nudimo komorima. uredba EU nije o, ne, radi se o prekidu odnosa već o zapravo nastavku e, suradnje, a crveni karton zapravo znači da partner više ne želi e, surađivati, e, to usvrđujemo naravno sa žaljenjem, dakle mi bismo naravno bili spremni nastaviti suradnju i nadamo se da će nova odluka biti zapravo poziv komorima da se ponovno vrate za stol i da nastave suradnju. I sve što je predloženo u uredbi o NNN-u i e, raspravama je o e, e, suradnji i svaka mjera koja je predložena komorima bi bila prema nama vrlo povoljna za razvoj i postoje neki aspekti koje teško da možemo shvatiti koji bi se mogli protumačiti kao e, e, povoljni za lokalno gospodarstvo kao recimo zadržavanje registra e, samog plovila izvan same zemlje, drugim riječima to ne može biti e, korist za zemlju ako se registar plovila e, vodi negdje drugdje. Dakle, e, mi smo im rekli da oni moraju imati svoj vlasti registar plovila kako bi se borili protiv nezakonitih aktivnosti, moraju razviti svoje kapacitete za praćenje i kontrolu i mi smo naravno spremni odmah pojačati tu suradnju. Isto tako postoji još jedno razdoblje koje je na raspolaganju. Dakle, ako nakon ove odluke vlada komora želi se vratiti još uvijek možemo raditi u e, jednom brzom režimu kako bismo e, sve popravili dakle otkaz sporazuma je još uvijek e, šest mjeseci se događa šest mjeseci nakon donošenja naše odluke što je dakle prilika vladi za nastavak suradnje ako nemamo sporazuma o partnerstvu. To ne znači da će sva suradnja e, nestati i to se, e, ja se nadam da će se to protumačiti kao snažan signal da će se vratiti suradnji i da ćemo moći pojačati tu suradnju. I slažemo se u potpunosti sa, sa svime što ste rekli, to je vrlo siromašna zemlja, jako ovise o ribarstvu i nadamo se da će se to skladno moći razvijeti. Jer trenutno i bez, s obzirom da nema e, instrumenata koje smo e, sugerirali, koje oni nisu uspostavili, da zapravo nemaju koristi od vlastitih aktivnosti. Dakle, hvala na e, vašoj e, zainteresiranosti. Merci Je repasse la parole à, Joao. Il a quelque chose à... Hvala, predajem reč Joao. Izvoli. E, Hvala. Kolegica Izaskun je možda htjela također uzeti riječ, ali ja sam htio se samo zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni koji su danas govorili i zahvaljujem i komisiji na onome što su nam rekli. A sada očekujem prijedloge amandmana koje ćete uložiti. Ne bi se trebali uzimati reč nakon komisije, ali ako inzistirate, izvolite. Hvala predsjedniče, ali imam jednu dvojbu, ali jedno pitanje za komisiju. Rekli ste da tu nema suradnje s Europskom unijom, dakle to nije u skladu sa eh, uredbom ONN ribolovolu. ribolovu. Ono što se tiče trećih zemalja, imamo kineske brodove, o njima se često govori, eh, koji možda ribare u ovim vodama. Hvala. Stefan, želiš nešto reći o, o kinezima ako želiš? Da, da, ima Kineza na komorima. Da, da, siguran sam da su mnogo brojni. Problem je što su mnogobrojni, ali su i svugdje. Na Afričkoj obali, Indijskom oceanu, svugdje pomalo i imaju način žibarenja koji nije najodgovorniji. Suočavamo se s tim problemom i slažem se s onim što je kolega malo čas rekao. Da, da, slažem se i ja s vama. Naravno, mi nemamo nikakvu nadležnost za kineze na komorima, ali jesmo započeli dijalog s kinezima i nadamo se da će to dovesti do poboljšanja njihovog postupanja u ribarenju. Ok, merci euh, Stefan. Hvala Stefan. Mm, mislim da sada imamo problem jer naš eh, kolega Nikolaj odnosno kolegica nije prisutna tu, a ona ima dva izvješća. Gospođo Toma, znate li zašto ona nije tu? Ne, ne znam zašto nije tu, ali ja bih mogla onda svoje izvješće sada odraditi jer moram glasati u pola šest na odboru za proračun. Pa u redu, ako se onda svi slažete, saslušat ćemo gospođu Toma koja će govoriti o razrešnici vezanoj uz kontrolu. Želim predstaviti, pozdraviti gospodina Savureja koji je ovdje danas sa nama. Hvala, predsjedniče. E, čula sam ono što je rekla gospođa Toma, ali mislim da nije dobro to što izvjestiteljica nije prisutna i zbog toga se sada mijenja program sviju. E, ja razumijem da netko može biti spriječen, ali mi sad ipak preokrećemo program ostalih zastupnika i drugi imaju svoj program. Bilo bi prigodno da zastupnici budu prisutni kad su izvjestitelji. Kad gospođa Nikolaj bude došla, onda ćemo joj to i reći tako kako ste vi rekli, na ljubazan način naravno. Slažem se, Klara, slažem se u potpunosti s tobom. Dakle, sada prelazimo na razrešnicu Europske agencije za kontrolu ribolova i predajem riječ gospođi Toma. Hvala, gospodine predsjedavajući želim i ja pozdraviti e, ravnatelja Agencije za kontrolu ribarstva. Hvala što ste danas sa nama. Ova razrješnica je dosta pozitivna e, u odnosu na Agenciju za kontrolu ribarstva. Podsjeća se u razrješnici da su na vrlo dobar način iskorištena sredstva agencije i kaže se da usprkos uvijek istim sredstvima, dakle koja se ne povećavaju, agencija uspjeva obaviti svoje zadaće. Naročito povećati broj inspekcija s ograničenim sredstvima. Klara, molim te, malo tišine ako je moguće. Vidim da se jako dobro slažete između socijalista i pučana. Što će se desiti na kraju s vama? Zatim, u ovom predlogu govorimo o poboljšanju praćenja plovila i razmjene podataka u okviru agencije i također u izvješću se napominje važnost ove agencije u osnivanju obalne straže kroz pilot projekat. To su dakle sve pozitivne stvari, ali naravno moramo napomenuti i stagnaciju sredstava, a to ima velike posljedice na obuku i mislimo da je to doista šteta još jedan detalj. Nadam se da mi gospodin Savure neće zamjeriti što to govorim, ali mislim da moramo dosta toga učiniti e, na e, području rodnog rodnog e, ravnopravstva među spolovima u Agenciji za kontrolu rodne ravnopravnosti. I želimo napomenuti da je Europski parlament zatražio da bude član upravnog odbora agencije. Hvala gospođo Toma. Sada predajem riječ gospodinu Valedi. Jaroslav, izvolite. Hvala predsjedniče. Nemam potrebu ništa dodati ovoj prezentaciji. Slažem se s izvjestiteljicom. Pročitao sam izvješće, ono je prilično precizno u području pod implementacije ZRP-a važno je postići ciljeve kontrole i nadzora ribolovnih aktivnosti. To je već ovdje istaknuto. Izvjestiteljica također spomenula 2016. godinu koja će biti ključna, a tu će biti uključenje u Europsku obalnu stražu. Što se tiče ciljeva e, u skladu sa e, odobrenim sredstvima za plaćanje e, u odnosu na prethodnu godinu. Općenito se može reći da je ovo agencija izvršila uspješno proračun za 2016. godinu i upravljala je svojim financijama na troškovno učinkovit način. Istovremeno e, preuzeli su i mnogo više zadaća nego prije. Dakle, bilo je vrlo impresivno ono što su napravili. Podržavam izvjestiteljicu Mislim da bismo trebali dodijeliti razrišnicu ovoj agenciji za 2016. godinu. Hvala. Više nitko ne traži riječ. U tom slučaju predajem riječ Veroniki koja je stigla u dobar trenutak. Izvolite. Hvala. Jako mi je drago što sam došla na vrijeme za ovu točku dnevnog reda. Europska komisija e, je također zadovoljna razrišnicom koju je FK dobila od Revizijskog suda, pogotovo u, imajući u vidu prilično širok raspon zadatak ove agencija i suradnju sa DG Mare na kontroli. Također želimo obavijestiti odbor da je unutarnja revizija Europske komisije u 16, 6. mjesecu 2017. godine analizirala rad agencije i ustanovili su da nema kritičnih preporuka e, te interne revizije, a u izvješću su dane neke preporuke koje će EFKA trebati e, svakako slijediti. Nakon evaluacijskog izvješća pet godina u izvješću vidimo da je financijski proračunski menadžment bio kvalitetan, dakle s naše strane dobre vijesti. FK je donijela mjere u okviru onoga što je primijetio Europski parlament što se tiče izvršenja proračuna za 2015. godinu u skladu sa pravilima financijske uredbe. Dakle, mi možemo reći da smo zadovoljni financijskim menadžmentom EFKE. Hvala Veronika. Predajem riječ Izabel, ali mislim da je sve već rečeno. Pa ništa, samo na kraju se želim zahvaliti svim kolegama koji su me podržali u radu i s obzirom na ovo što je komisija upravo rekla, mislim da e, jednoglasno Gospodine ravnatelju, e, vam želimo čestitati na sjajno obavljenom poslu. Hvala Izabel. Što se tiče komora, a to e, se tiče i e, općeg proračuna Europske unije. Želim napomenuti da je amandman 31.1. Dakle, to e, vrijedi za ove dvije razrešnice. 25. i 26. veljače će se glasati ovome na sastanku odbora. Imamo ovdje bilješku. Gospođa Nikolaj stiže. Dobro, ali budući da nije još stigla, onda hoćeš i ti glasati na ekonu? Da. Predsjedniče, ne samo da ću glasovati u Ekonu, nego jučer sam bilo, bio u Čileu. Krenuo sam u 6.30, onda sam došao u Madrid. U 8 sati sam sjeo u avion i došao sam na ovaj sastanak odbora za ribarstvo pa netko dolazi samo zbog jedne točke dnevnog reda i onda dođe sa zakašnjenjem zbog te jedne točke e, za koju je nadležan. Dakle, mislim da to ne treba komentirati, treba poštivati dnevni red, jer inače će svatko dolaziti onda kad želi, i govoriti o svojoj točki na dnevnom redu onda kada njemu ili njoj to odgovara. Ja sam bio ovdje od samog početka sastanka, nisam otišao na glasovanje u odboru Ekon zato što sam trebao ovdje održati izlaganje. Mislim da na taj način čitav odbor gubi na ugledu. Poštovane kolege, kada izvjestitelj nije tu, ja ne mogu ništa učiniti. Ne mogu ja mogu jedino odgoditi raspravu, ali evo, recimo ako govorimo o rekreacijskom ribolovu, sutra imamo saslušanje na tu temu. Predsjedniče, ali imamo točku broj 11. Dobro, prelazimo na točku 11 ako želite. Evo, vrlo kratko, naravno. Prelazimo na točku 11. Donc, il s'agit de la décharge sur le budget général de Dakle, radi se o razrišnici općeg proračuna Europske unije. Ja sam e, izvjestitelj, predstavit ću vam izvješće. E, moram vas e, podsjetiti da je Revizorski sud objavio godišnje izvješće na ovu temu 28.9. Komisija je također objavila izvješće 13.6.2017. godinu za 2016. godinu. E, naš odbor je zadužen za e, davanje razrešnice, za pitanja za koja smo nadležna. E, mi smatramo da ovdje nemamo nekih bitnih komentara o aktivnostima glavne uprave Mare. Ovdje moram vas podsjetiti, ako smo to rekli već tisuću puta da e, je korištenje fondova zabrinjavajuće, to je u nadležnosti država članica, ali se moramo zapitati o strukturi ovog fonda za, buduć, za budućnost fonda za pomorstvo i ribarstvo. Ako se sredstva ne budu koristila na ispravan način, onda nećete dobivati dodatna e, sredstva u budućnosti. U svakom slučaju ja dajem preporuku da se usvoji ova razrešnica. Ima li nekih pitanja? Klara, pa da, naravno, Klara. Hoćeš se javiti o točki 11. Predsjedniče, hvala što ste mi dali riječ. Izvjestitelju Sjenije Pepe Blanko, nažalost, nije danas s nama, ali pročitat ću ono što je napisao ako se slažete, budući da sam ovdje cijeli dan. Obično su pučani zaduženi za razrešnicu, ali evo sad se ti. Dobro, sada smo PPA prekrstili u Klara. Želim se ispričati u ime Pepe Blanka koji je izvjestitelj u Sjeni zato što nije u mogućnosti biti s nama. Pokušao je doći, ali nije u tome uspio. Zato sam ja na sastanku umjesto njega. Slažem se s njegovim pristupom. Trebamo koristiti e, fond za pomorstvo ribarstvo i koristiti sredstva na kvalitetan način, inače ćemo imati probleme u budućnosti. Pročitat ću ono što nam je pustio PP napismeno. Kao što smo pročitali u ovom izvješću, e, indeks e, izvršenja proračuna prilično visok, Postoji mali rizik gubljenja fonda, a globalni indeks pogreške je niži u odnosu na prethodnu godinu. Dakle, vidimo pozitivan trend proteklih nekoliko godina u upravljanju sredstvima Europske unije u pogledu pomorstva i ribarstva. Jedino što je negativno je niska razina izvršenja za period 2014. i 2020. za Fond za pomorsko ribarstvo. Izvješće gospodina Kadeka pokazuje na izbalansiran način upravo te aspekte i mm, to je nešto što moj klub odobrava. Ja sam o tome govorila u prvoj raspravi u vezi sa ovim izvješćem. Dakle, gospodine predsjedniče, i izvjestitelju. Ovo izvješće će dobiti potporu kluba socijalista. Mi ćemo pokušati izvješće obogatiti našim doprinasima o tome e, da je potrebno se više zalagati u sklopu komercijalnih e, trgovinskih ugovora e, za ribarstvo. To je ono što je napisao kolega i ja se potpuno slažem s njim. Hvala, Klara Pepe. Predam riječ Gabrielu Matić. Hvala predsjedniče. Ja se slažem s ovim izvješćem, ali imam pitanje. O tome sam već govorio u prethodnom obraćanju. Zabrinut sam zato što je u nadležnosti država članica upravljanje novcem iz fonda FPR. Možda bismo u ovom izvješću trebali reći da da, primamo na znanje to da je izvršenje u nadležnosti država članica, ali jasno je da smo e, malo zabrinuti ovom niskom stopom izvršenja proračuna. Zbog toga trebamo svi porazmisliti o tome. Ali bez obzira na države članice, e, došlo je do nekih okolnosti kojima to možemo opravdati došlo je do kašenja u odobravanju uredbi, a ribari u ovom sektoru rekli su da nisu imali jasne zakonske odredbe i da tumačenje nije bilo jednostavno, odnosno jasno kad se radilo o pravilima korištenja novca iz FPR-a. I što se tiče javnih sredstava u državama članicama, nije postojala dovoljna jasnoća oko toga kako se ta sredstva koriste. Dakle, moramo pokazati veću želju i volju za poboljšanjem. Pokušat ćemo u budućnosti postići e, bolju, bolje izvršenje proračuna, odnosno ovog sredstava iz ovog fonda. Jer mi smo ulagali 2 do 3% u ovaj fonda. možda će netko reći dobro, ali time se smanjuje vrijednost fonda. Ako imamo probleme u izvršenju, onda se novac oduzima i zato je to zabrinjavajuće. Mislim da države članice imaju odgovornost, a komisija mora pomoći državama članicama. Hvala, Gabriel. Nitko se više ne javlja za riječ. U tom slučaju predajem riječ predstavniku, predstavnici komisije. Hvala, gospodine predsjedavajući. Hvala vam na e, izvješću i podršci. Poštovani zastupnici, zahvaljujem na vašim izlaganjima. Pozdravljam nacrt izvješća odbora PEŠ o razrješnici izvršenju proračuna za 2016. godinu. Iskoristit ću ovu priliku kako bih vam dala nešto dodatnih informacija o pitanjima koje ste vi spomenuli u raspravi. Istina je da Općenito imamo pozitivnu sliku, ali niska stopa e, provedbe u VFO-u je nešto što nas brine i to svakako pomno pratimo u suradnji s državama članicama. Imam neke novosti što se tiče trenutne situacije. Imamo sada 24 države članice od 27 koje su obavijestile e, provedbene vlasti o sredstvima. Kao što znate, to je prvi korak u izvršenju proračuna. Osim toga, izvršenje proračuna je prilično sporo i trenutno smo na 3,2% od e, proračuna koji je e, zapravo uplaćen E, vidimo e, informacije koje dolaze s terena od toga da se projekti biraju, aktivnosti se provode. Kao što znate, naši kolege odlaze na inspekcije u nacionalnim e, državama i tamo s terena imamo informacije koje su hrabrujuće na empirijskoj razini. A vjerujem da će tu doći do prekretnice što se tiče e, samog izvršenja i korištenja sredstava na terenu. Što se tiče komentara e, o e, sporazuma u području ribarstva, 2016. godine izvršenje proračuna bilo nešto ispod onog što smo očekivali kao hrabruća vijest želim reći da je 2017. godina provedba bila čak 100%. Dakle, napor i praćenje koje smo mi vršili e, su nešto što se isplatilo i 2017. godine smo imali baš potpuno izvršenje. Hvala, time sam zaključila svoje izlaganje. Na raspolaganju sam za vaša pitanja. Neću koristiti vrijeme koje mi je preostalo, već ću e, predati riječ gospodinu Kunu koji je zatražio nekoliko minuta. Hvala. Mislim da je ovo vrlo važno pitanje s kojim se moramo pozabaviti, a to su odredbe o provedbi za e, korištenje EMFF-a. E tu on, to igra odlučujuća odluka. Pritome Europska komisija e, nije ta koja postavlja e, visoke, e, visoke prepreke, već su to države članice, već na razini regionalnih vlada. To smo već pratili ranije. To se radi, radi se o golden platingu, dakle o pretjerenom propisivanju. Dakle, dakle mala ribarska poduzeća E, dakle zapravo e, sumnjaju e, da moraju ispuniti tolike uvjete, ispuniti sve obrazce koji su k tome na engleskome, onda odustaju od korištenja tih sredstava, posebno ako se radi o iznosima od 1000-2000 eura. A dakle, taj novac koji nije isplaćen, to države članice žele zadržati u svojim proračunima. E, dakle da to bih želio promijeniti u budućnosti da to ostane u proračunu Europske unije jer onda e, su države članice pokušavaju na, neki način povratiti taj novaca. E, dakle, taj fond mora ostati i mora ostati prenosiv. Naravno, Siguran sam da ćete vi prenijeti ovu poruku ljudima koji rade u Europskoj komisiji na e, budućem fondu za pomorstvo i ribarstvo kako bi se ovi problemi riješili. Znači mislim da o njima trebamo detaljnije razgovarati. Rok za podnošenje amandmana je isti kao i maločas 31. Prvi, a na e, odboru ćemo glasati o ovom pitanju 26. i 27. veljače. Norika, Moram reći da kolege e, su bile dosta ljute što nisi bila tu maločas. E, njima zaista to nije bilo smiješno. Ne, ne, zaista ozbiljno govorim. Mislim da je važno, mislim reći i drugim kolegama, jer se slažem s onim što je rekao Gabriel i što je rekla Klara, kada e, imamo određenu temu o kojoj trebamo razgovarati, dobro bi bilo da ste prisutni ne samo na toj temi, već i na cijelom sastanku odbora. Znam da postoje i glasanja na drugim odborima na koje morate ići, ali vrlo teško je e, sve uskladiti, ponekad moramo odgađati izvješća i tako dalje. Sada se moramo vratiti na naš dnevni red, iako smo morali ispremještati malo točke jer Norika nije bila tu a e, sada se vraćamo dakle na sedmu točku, a to je aktualno stanje rekreacijskog ribolova u Europskoj uniji. Ispričavam se, morala sam biti na nekim drugim e, stvarima i dva prethodna izvješća e, su brzo obrađena. Dakle, vjerujem da svi do, očekujemo zabavu nakon sastanka ovog odbora. Dakle, bit ću kratka u predstavljanju jer se radi o drugom e, čitanju ovog izvješća. Imam nekih prijedloga amandmana. To nije u potpunosti moja vizija izvješća, ali što se tiče tehničke stvari e, morala sam, e, dakle tri su glavne stvari koje će obraditi ovo izvješće. Prvo što je važno za rekreacijski ribolov, a to je e, prikupljanje podataka i zapravo nedostatak podataka je e, ključan element koji onemogućuje razvoj e, i sastavljanje jedne realne politike, te stoga trebamo zamoliti komisiju da pronađe načina da obveže države članice da učine više kako bi imale jasne precizne podatke i zaista imamo jedan veliki jaz vezano za e, podatke, dakle e, rizik je, e, je velik. Drugi, drugo pitanje jest definicija rekreacijskog ribolova na razini Europske unije. Postoje već neki drugi tekstovi, druge organizacije koje imaju definicije, ali mi moramo odlučiti o jasnijoj definiciji rekreacijskog ribolova. I treća stvar odnosi se na e, praćenje i kontrolu. Rekreacijski ribolov ima veliki učinak na e, gospodarski, socijalni i na okolišni aspekt i ukoliko ne uspostavimo vrlo jasne kriterije praćenja i kontrole, onda ćemo biti izloženi riziku da imamo katastrofu u korištenju e, naših stokova napose u e, kada se radi o rekreacijskom ribolovu na moru postoje druge stvari koje su povezane s ovime međutim na posljedku želim e, zamoliti potporu svojih kolega kako bi uključili u idući e, CFP da e, uključimo i e, rekreacijski ribolov. Mislim da je to važno za budućnost. Rekreacijski ribolov može biti važan biti naše zajedničke ribarske politike. Otvorena sam za sve za sva vaša mišljenja i sigurno vaše amandmane jer smatram da je ovo izvješće koje je zaista važno za mene i za komisiju e, jest e, zapravo rezultat kolektivnog napora. Ovo je prvo izvješće na tom području i moramo imati jasnu viziju o budućnosti rekreacijskog ribolova u Europskoj uniji. Hvala vam lijepa. Merci Hvala Riki. Werner Kuhn ima riječ. Hvala predsjedniče. Hvala kolegici Eriki Nikolaj koja eh, je inicirala zapravo cijelu ovu eh, E, da intenzivno zapravo bavljanje s ovom e, temom, dakle o rekreacijskom ribolovom, turističkom ribolovu, dakle o fondovim, dakle o stokovima koji se zajednički koriste, ali pri tome ne smijemo zaboraviti da radi se o e, izvješću na vlastiti inicijativu i radi se o nadležnosti država članica i tu je veliko pitanje kako e, ćete nama pomoći da ove stvari o kojima razgovaramo da onda to pretočimo u odgovarajuće zakonodavne e, akte, to do sada nije razjašnjeno, stoga imam veliko pitanje kako ćemo ići dalje. E, e, dakle, izvjestitelji dakle tu se postavljaju pitanje kako e, prikupljati podatke vezano za rekreacijski ribolov, tu su se e, e, što se rekreacijskog ribolova, on, ti podaci su relativno ograničene, postoje neke avangardne države članice na sjeveru Europe koji su vrlo aktivni na zaštiti okoliša i imamo, kod njih imamo vrlo male podatke, stoga je situacija e, komplicirana, a onda uključivanje e, ruk, rekreacijskog ribolova i turističkog ribolova u ZRP, to je onda teško. Već je spomeno da se moramo dogovoriti kako e, ćemo to e, uskladiti sa temeljnim ciljima ZRP-ma E, sa obavezom e, iskrcaja, odnosno pristajanja. Kod e, rekreacijskog ribolova postaje različite odredbe vezane za hvatanje i ponovnog puštanja u različitim državama članicama. U Njemačkoj to nije tako, stoga se na početku o tome moramo dogovoriti i kako onda treba izgledati kontrola. E, imali smo, dali smo razrišnici e, Europskoj agenciji za kontrolu e, ribarstva i to bi za tu agenciju i agenciju država članica bila ogromna zadaća koju bismo im prenijeli. Dakle, radi se o podacima za 9, od 9 milijuna, da dakle, zapravo sve te podatke uključe u već postojeći režim. Dakle, dakle, postavlja se pitanje hoćemo li kontrolirati samo ribolov na moru i ja sam jako puno razmišljao kako, e, kako to onda uskladiti sa obvezom pristajanja e, i tu je naravno još i pitanje definicije e, koje, što je e, Norika već spomenula, definicija što zapravo jest rekreacijski e, ribolov, dakle e, koji, nema, koji nije komercijalno usmjeren. Dakle, tu dolazimo u situaciju da određene granične vrijednosti za dvije vrste riba, zato jer je stok ugrožen i to su države E, članice učinile same kroz sustav kvota, a sada e, uključujemo sve stokove. E, za, dakle, prije svega radi se o zapravo zajedničkom početku ali radi se o velikom dijelu gospodarskom udjelu i na neki način E, zapravo rekreacijski e, ribolov želimo e, podvrgnuti kontrolu, međutim put do toga je zaista težak i dug, ali zajednički ga moramo poduzeti. Za Kristensen, hvala gospođo predsjednice i hvala izvjestiteljima na njihovome poslu. Slažem se da je jedan od glavnih izazova u slučaju rekreacijskog ribolova u Europskoj uniji je nedostatak podataka i za to ne postoji samo jedno rješenje. Mislim da je važno razjasniti razliku između rekreacijskog ribolova i e, djelomično samoopskrbnog ribolova i zapravo ta mješavina između te dvije vrste ribolova je zapravo siva zona za e, ribarske aktivnosti te moramo osigurati da, e, svi e, ribolovci koji prodaju svoj ulov, budu evidentirani kao komercijalni, a ne rekreacijski ribolovi. Dakle, definicije su različite od države do države i nisu dosljedno pri, e, primjenjivana, a što se tiče dozvola za rekreacijske, odnosno za e, e, e djelomično samo ribolov, bi bilo lakše kontrolirati. Ne smatram da postoji jedan recept koji odgovara za sve, već treba biti prilagođen određenim lokalnim okolnostima. Što se tiče sustav dozvola za ribolovo, da, će nam podatke o broju dozvola za rekreacijske E, ribolov i kroz to e, time ćemo biti e, u boljoj poziciji da damo procjenu i ekonomskih i socijalnih aspekata rekreacijskog ribolova i time ćemo se približiti osigurati jedan održavi, održivo upravljanje stokovima. Zahvaljujem izvjestiteljici gospođi Nikoloj te se veseljem nastaviti suradnju na ovoj temi. Hvala, gospodin Mato. Hvala lijepa predsjednice i želim zahvaliti gospođi Nikolaj na obavljenom e, poslu kao i na izvjestiteljima u Sjeni. E, često podcjenjujemo važnost rekreacijskog ribolova koji ima značajan gospodarski učinak, ali i učinak na druga područja i smatram da e, zapravo uključuje milijarde eura. I i zapravo uključuje stotine tisuća radnih mjesta. Dakle, ima važan učinak na gospodarstvo, stoga je isto tako istina da ponekad imamo sukob između komercijalnog i rekreacijskog ribolova. Mislimo da gospodarski i socijalno moramo to uzeti u obzir i to u cijelosti i neovisno o raspravama koje ćemo imati o samoj definiciji rekreacijskog e, ribolova. Dakle, e, to je svakako važno i treba biti uključeno u uredbu. I imamo prijedlog u, e, uredbi o tehničkim mjerama koja se može onda primjenjivati i na rekreacijski ribolov zato jer ima puno važniji učinak nego što smo nekada mislili da ima želim e, zahvaliti gospođi Nikolaj na njezinom dobrom poslu na radu na ovome izvješću o rekreacijskom ribolovu i kratki komentari. Uspjeli smo u, ZRP-u da se u obzir uzme i rekreacijski ribolov, razvoj, e, plan za sjeverni e, Eh, za Sjevernu Europu vijeće je odlučilo uključiti rekreacijski eh, ribolov ako to ima veliki učinak na eh, stokove. A što se to se tiče bakalara i lubina. Dakle, želim E, malo se e, pohvaliti tom, a druga stvar, e, izvješće Malta o kojem je glasovano prošli tjedan će uključiti zaštitne mjere vezane za rekreacijski ribolov. Imam pitanje za komisiju koje je također gospodin Kun spomenuo, a to je vezano za obvezu pristajanja. Da li se to odnosi i na rekreacijski ribolov? E, da li se radi o određenim e, količinama e, ulova, dakle ako se radi o ulovu bakalara ili neke druge riblje vrste, da li je obvezan prisati što se tiče o obvezu ulova i ponovnog puštanja ribe i do koje mjere obveza iskrcaja se koristi u tim slučajevima. Gospođa Rodos javila se za riječ. Hvala lijepa. Prije svega hvala gospođi Nikolaj na njezinu poslu i imam tri kratka pitanja. U izvješću e, se, ste naveli mnogo brojki. E, odakle ste e, dobili te brojke? Jesu li oni dio studije iz listopada ali budući da nije bilo navedenog izvora, e, stoga bi željela znati što je izvor. A drugo, e, drugo pitanje vezano je za pitanje definicije. Gdje vidite kod sadašnje uobičajene definacije koje imamo e, u okviru uredbe o Dakle, tu postoji određene rupe, možete li nam tu razjasniti, a potom u vašem izvješću nacrta E, spomenute e, da se želite da e, rekreacijski ribolov bude uključen u ZRP kada se radi o značajnom učinku. Dakle, vijeće kod utvrđivanja E, mora uključivati rekreacijski ribolov kada se radi o planovima za e, višegodišnje upravljanje, odnosno kada se radi o značajnom utjecaju na stokove. Dakle, moje pitanje podupirete to za buduće planove i što se tiče stanje podataka, tu imam još jedno četvrto pitanje. Ako sam dobro obavještena, zemlje su već niz godina zapravo obvezne dostavljati podatke. Imate li pregled kako to izgleda i rado bih saznala imate, možete li razviti instrument koji bi omogućio e, i zahtijevao od država članica da rade svoju domaću e, zadaću, da nas ne tješe, da će dostaviti podatke, a da se onda to ne dogodi. Hvala, gospođa Bilbao. Hvala predsjednice. I također zaželim, želim zahvaliti Noriki Nikolaji na njezinome poslu koji je desetog e, imali smo jedno događanje tijekom kojeg nam je objašnjeno učinak na cijelom području rekreacijskog ribolova. Što se tiče prikupljanja podataka, e, oni imaju unutar Europske unije ne postoje adekvatni podaci i mi želimo uključiti e, jedan dio koji se e, odnosi na podatke o rekreacijskom ribolovu kako bismo u budućnosti mogli donositi bolje odluke. Do sada to nije bilo moguće zato jer nismo imali odgovarajuće podatke. Kao što smo čuli, jako puno još treba napraviti, moramo definirati što rekreacijski ribolov jest e, i postoje razni dokumenti imamo sportski ribolov, rekreacijski ribolov, ne znamo je li to isto. Koristimo se različitim e, vokabularom, postoji i djelomično samo opskrbni e, ribolov, a kada govorimo sve te različite pojmove ja se slažem da ono što je rečeno vezano za podatke. A što se tiče rekreacijskog ribolova, postoji jedan aspekt koji u nedavnom e, izvješću koje smo odobrili u parlamentu e, trebamo uključiti, a to je vezano za sredstva, resurse moramo znati kako povezati profesionalni sektor sa rekreacijskim e, ribolovom i sa diversifikacijama. To je nešto što se ne pojavljuje ni u kojem izvješću koje smo odobrili i to je nešto što nedostaje po mome mišljenju i u ovom izvješću. Diversifikacija kako razmatrati, e, dakle, e, sektori koji nemaju adekvatne kvote, govorimo o održivosti, govorimo o gospodarskoj i socijalnoj održivosti ribarstva napose e, e, posebno u artizanskom e, ribarstvu i ta diversifikacija vezano za rekreacijski ribolov koji se ovdje ne može razviti se, je nešto što se nigdje ne pojavljuje. Dakle, moramo osigurati da imamo održivije aktivnosti, da je to privlačnije za mlade ljude koji žele postati ribari i ne možemo učiniti e, bilo e, što odvojeno ovdje. Ja bih želio, željela naglasiti e, potrebu da se to uključi vezano za aspekt diversifikacije ovog sektora, dakle uključiti rekreacijski ribolov koji je vrlo važan u nekim zemljama i neke zemlje dakle imaju e, različite e, pojmove, različito svačenje, e, tu isto tako trebamo razmotriti i regionalizaciju u tom sektoru. Dakle, znamo da je puno toga što trebamo učiniti, ali za sada hvala vam lijepa na ovome. Hvala vam lijepa što ste mi dali e, riječ. No, Mathieu, e, elle était e, premier peut-être. Yo lo que dije es que había pedido la palabra, o sea que y espero que me toque en algún momento. Ja, ja sam tražila riječ i nadam se da ćete mi dati riječ. O, i kadek. Kun again? E, da, ali prvo Kun, pa Klara, pa onda ja. Kun ponovo. Pa da. Ricardo, dobro, ajde možeš ti, ali samo kratko. Brat, e, e, e da, da, da Važnost rekreacijskog ribolova je takva da ga moramo očuvati i mi smo svjesni koje e, važnosti tog ribolova i koliko e, zapravo prihoda on stvara, milijarde eura i postoji sukob. Prošlog tjedna veliko pitanje na medijima bilo je profesionalni ribolov i nedostatak kontrola rekreacijskog ribolova. Postojale su optužbe na račun ribarskih inspekcija no, ribarske inspekcije su samo za profesionalni e, ribolov, ne za rekreacijski ribolov. Dakle, e, taj, e, dakle tu informaciju su prenijeli mediji. Dakle, mislim da ovo izvješće naglašava koliko je važno da prikupimo dodatne podatke o rekreacijskom ribolovu. Za sada zato ne postoje financijska sredstva i što se tiče inicijative jedne male skupine e, znanstvenika koji su zapravo pokrenuli e, inicijativu za prikupljanje podataka o e, ovoj vrsti ribolove i vidimo da u nekim područjima rekreacijski ribolov u nekim područjima igraju malu ulogu, dok u nekim drugima imaju vrlo važnu ulogu i taj sektor je zapravo u sukobu sa komercijalnim ribolovom to isto tako ima e, e, porazne učinke na e, riblje stokove. Možda je to manje slučaj u, kontinentalnoj Europi nego što je u Irskoj. Dakle, mi vidimo da u nekim slučajevima i kod nekih ribljih vrsta ulov rekreacijskog ribolova je zapravo 70% ukupnog ulova, a onda imate i e, djelomično e, samo opskrbno e, rekreacijsko ribarstvo koje je također važno. Veliki postotak stanovništva u Azorima zbog gospodarske ali i drugih razloga ribare ribu za, za vlastitu uporabu za prehranu. Stoga bih želio da izvješće, da se u izvješću naglasi potreba da se ocijeni i ograniči rekreacijski ribolov. Zato jer u nekim slučajevima veliki postotak ulova zapravo potječe iz rekreacijskog ribolova. Hvala lijepa. Äh, Biću vrlo, kratak. Ehm, e, Ricardo e, ne misli da imam ja prednost. Ja želim reći, praksa pokazuje da da Međunarodni savjet za istraživanje mora sa institutima u državama članicama e, je promatrao rekreacijske ribolove bez e, podataka iz država članica, ali prilikom e, procjene ribolovne smrtnosti za komercijalnu, e, za komercijalni ribolov također uzimaju u obzir procjene za rekreacijski ribolov. Dakle, oni i već rekreacijski ribolov isključuju tako da preostane, preostaje samo stvarna kvota tako da moramo e, pogledati kako ćemo razumno s, s time se nositi dakle kvote koje, e, koje dobivamo one su već uzele to u obzir jer bi inače, e, inače neki stokovi izumrli Hvala, riječ ima Klara. Dakle, drugi put imam riječ i zadovoljstvo mi je e, što mogu sada govoriti u svoje ime. Što se tiče rekreacijskog ribolova, ako ne želite, ja ću onda u idućoj rundi o tome govoriti. Prije svega želim zahvaliti na vrlo zanimljivom izvješću, zato jer puno govorimo i raspravljamo, ali ono što moramo uzeti u obzir i to je e, tema koju je načao moj kolega, moramo razgovarati o činjenicu da rekreacijska e, rekreacijski ribolov je u nadležnosti država članica i one su te koje reguliraju taj sektor. I kažem to zato u izvješću na vlastiti inicijativu, ono što sam tada rekla i slažem se s činjenicom da moramo e, iznaći određena europska pravila za rekreacijski ribolov i e, krećemo se naprijed u nekim aspektima, no očigledno još e, uvijek se radi o pitanju koje je u nadležnosti država članica i govorimo o sektoru koji gospodarstveno je vrlo važan. Dakle, postoje puno stvari koje moramo uzeti u obzir i puno je otpora. E, naime, svača se da se radi o aktivnosti i države e, članice smatraju to turističkom aktivnošću i to je nešto što je različito e, od e, ribarstva kada o ribarstvu razmišljamo kao jednom e, gospodarskom sektoru i 100% sam sigurna da su nam potrebni bolji podaci, imamo određenih podataka, ali naravno nemaju sve države članice odgovarajuće podatke, neke imaju neke podatke, opet druge članice imaju neke druge podatke. Dakle, što se tiče dakle e, e, rekreacijskog e, ribolova moramo naglasiti da učinak tog sektora na život stanovnika može biti veliki i ako pogledamo što se događa i kada vidimo ribare koji isplovljavaju rekreacijske ribare i da njihova zapravo aktivnost izaziva jednu zavist komercijalnih ribolova. Smatram da je izvješće vrlo pozitivno i smatram da je važno da dobijemo prave podatke i da učinimo ono što je ispravno. E, dakle, da sama populacija ribara ne e, izumre, zato jer se rekreacijski ribolov sve više povećava, a mi moramo gledati ribarstvo kao cjelinu. I kao što smo rekli, to je, radi se o pitanju u nadležnosti država članica, no radi se o gospodarski važnom pitanju i slažem se s gospođom e, Nikolaj da moramo razviti određeni europski standard koji će uskladiti e, neke aspekte. I mislim za određene aspekte bilo bi korisno da to učinimo. Zato što je situacija kao što ju sada imamo je situacija gdje rekreacijski ribolov i e, komercijalni ribolov nije na istoj razini. Dakle, postoji puno nejednakosti, postoji puno e, dvojbi i puno elemenata koji su kontradiktorni. Dakle, možda e, moramo ostvariti napredak, možda bismo mogli predložiti amandmane kako bi se u budućnosti situacija popravila. Ja ću sada nešto reći ne kao predsjednik, već kao zastupnik i kao e, osoba koja se bavi rekreacijskim ribolovom. E, najprije se želim zahvaliti našoj kolegici e, Nikolaj na izvješću i moram reći da se slažem sa ovim aspektom prikupljanja podataka. Smatram da danas e, doista nam nedostaju podaci o rekreativnom ribolovu i da jednostavno ne možemo sada odrediti kakvo je stanje stokova. Ne postoji obvezatna prijava tog ulova za razliku od profesionalnog ribolova i e, znamo da je u Francuskoj bilo jako puno problema sa lubinom i da se Europska unija zato morala e, temeljiti na neslužbenim podacima iz modelizacije kako bi izradila e, planove za tu vrstu ribe. Bez pouzdanih i preciznih podataka znanstvena mišljenja se izrađuju samo na temelju modelizacije, zato trebamo biti dosta oprezni, a onda njihova mišljenja mogu biti jako udaljena od stvarnosti. E, znam da e, za neke vrste rekreativni ribolov je jako e, važan. Moram vas podsjetiti na pilot projekt koji je usvojen i koji je imao za cilj da se za Lubin E, vodi dnevnik ulova, dobrovoljni dnevnik ulova za rekreacijski ribolov kako bismo nešto točnije imali e, podatke o tome gdje je ta riba ulovljena, koja količina i tako dalje. Dakle i to bi nam poslužilo kasnije za znanstvena mišljenja. Moram insistirati na još nečem što je također spomenuto, a to je gospodarski utjecaj rekreacijskog aktivnog e, rekreacijskog ribolova u Europi. Govori se ovdje na, o tisućima radnih mjesta, e, o osobama koji prodaju opremu i cijelom tom industrijskom distribucijskom lancu koji stoji iza te e, iza rekreacijskog ribolova. Posljednje odredbe Europske komisije u Francuskoj su potpuno zabranile E, ulov e, lubina i to već ima negativne posljedice na našu industriju. Dakle, ovdje govorimo o industriji u Francuskoj, ali isto tako i drugdje. Siguran sam da je situacija ista. Zato mislim da je važno, ne samo da mislim, već znam da je važno, a i izvjestiteljica je o tome govorila, E, imati točne i pouzdane podatke. Što se tiče integracije rekreacijskog ribolova u višegodišnje planove za upravljanje, mislim da ne možemo svake godine donositi hitne mjere i to, evo, ti si govorila o e, o lubinu, brancinu, o tuni i mislim da moramo svi imati vidljivost e, i sljedivost za ove vrste riba, uključujući i rekreacijski ribolov. Također je spomenuta i plavoperajna tuna u tom kontekstu. Ti se rekla da sve zemlje nisu na isti način e, zemlje u kojima postoji velika količina rekreacijskog ribolova i mislim da zato moramo imati jedan regionalan pristup. Gospodin Bilbao je to također spomenuo taj regionalni pristup treba onda raščlaniti po sektorima, jer u odnosu na neke sektore imamo više ili manje rekreacijskog ribolova i više ili manje ulovljenih e, vrsta. Naša pedagoška uloga je također ne uspoređivati profesionalni i rekreacijski ribolov, jer za oba ribolova imamo isti cilj, održati e, resurse i e, uspjeti nastaviti ribariti, omogućiti ribarima da ili obavljaju svoj posao za profesionalni ribolov ili da e, uživaju ribolovu ako se radi na primjer o e, ribolovu iz razonoda ili rekreacijskom ribolovu. Eliza, možda želiš nešto reći? Ti predstavljaš komisiju. Nemaš ništa za reći. Pa izvoli, izvoli. Hvala gospodine Kadek. Dobar dan svima vama. Evo samo kratko. Želim e, pozdraviti izvješće izvjestiteljice. Ja sam primijetila da ste se mnogi od vas dotakli vrlo važnih pitanja rekreacijskog ribolova, to je složeno pitanje, ali ja želim samo naglasiti nešto što nisam pronašla u izvješću niti u raspravi, da postoji okvir za prikupljanje podataka i već postoji zakonodavstvo koje je na snazi u kojem postoji zahtjevi za države članice da se predaju godišnji radni planovi o e, biološkim e, podacima rekreacijskog ribolova, uključujući godišnju e, količinu ulovljene i odbačene ribe i isto tako procjenu udjela ulova rekreacijskog ribolova u odnosu na profesionalni ribolov. Dakle, postoji zakonodavstvo koje je stupilo na snagu nakon ambiciozne reforme, ali je provedba ta koja je e, uvijek teška. Obveza iskrcaja, primjenjuje li se ona na rekreacijski ribolov? Gospođa Enstrom je postavila to pitanje. Hvala što ste to učinili. To je teško pitanje. Što se kaže u ZRP-u o tome? Kaže se da je obveza iskrcaja nula, ali također postoji obveza da se prijavi e, svaka odbačena e, riba, čak i ona koja je predmetom e, minimalne E, veličine za ulov. Dakle, to se primjenjuje i za onu ribu koja se lovi u rekreacijskom ribolovu. Dakle, govorimo o vrstama koje se iskrcavaju i koja su podložna onom kriteriju ograničenja ulova. Slažem se da stvari nisu tako jasne, ali načelo postoji i mi imamo u određenim planovima za upravljanje ribarstva odredbe koje od rekreacijskih e, ribara traže da prijave e, ulovljenu ribu. Dakle, ne u svim režimima, ali u nekim to postoji. Dakle, toliko od mene. Ja se želim zahvaliti izvjestiteljici na vrlo dobroj suradnji, jako smo dobro razgovarali sa njom o svim ovim pitanjima i veselimo se konačnom izvješću. Hvala. Hvala Eliza, Norika. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala svima vama na sugestijama. Mi svi znamo da problem postoji. Svi znamo da je ovo pitanje u nadležnosti država članica, ali isto tako znamo da je taj problem lakše riješiti na razini Europske unije. Naš cilj je zaštititi stokove i imati sasvim jasno postupanje između e, profesionalnog ribarstva i rekreacijskog e, ribarstva. Također ne zaboravimo da imamo i djelomično samo opskrbni ribolov koji trebamo uzeti u obzir. Ja ne kažem da imam neko magično rješenje, ali ovo je prvi put da smo pokušali nešto učiniti. Zato sam dosta otvorena, fleksibilna E, ja ću rado pojasniti određene odredbe jer mi je cilj da ovo bude od koristi za našu buduću zajedničku ribarstvenu politiku. Gospođa Rodust je pitala koje sam izvore koristila. Koristila sam izvore e, iz studija koje je naš odbor E, zatražio, ali isto tako i podatke koje sam dobila od profesionalnih organizacija. I moram samo nešto reći. Što se tiče obveze iskrcaja, ja mislim da dosta država članica ne poštuje ovu, ovu obvezu, iako je to obveza na razini Europske unije. Ali evo komisija nam to može potvrditi da doista ne postoji velik broj zemalja koji svake godine obavještava komisiju o situaciji stokova i predaje e, konkretne podatke. A ti jasni podaci su nam nužni kako kako bismo mogli e, izraditi mehanizme za države članice putem kojih će se informacije predavati e, Europskoj komisiji. Naravno, mi imamo i neke pilot projekte koji su manji projekte, ali možda se trebamo inspirirati upravo tim e, projektima. Trebamo iz njih izvući neke pouke. To će zahtijevati dosta izmjena na polju ribarstva, E, ali evo kao što sam rekla ja sam fleksibilna, otvorena, mislim da je sve ovo što ste vi e, rekli nešto što nam pokazuje složenost ove teme. Vrlo rado ću s vama svima razgovarati o najboljem rješenju kojeg možemo predložiti i koji nam može biti od velike koriste u budućoj e, zajedničkoj ribarstvenoj politici. Hvala. Hvala Norika. Što se tiče amandmana imate do 31.1. da ih predate izvjestiteljici. Sada ćemo preći, ako se slažete, na posljednju točku dnevnog reda. E, ovdje se radi o protokolu između Europske unije e, i Mauriciusa Norika. Hvala. Ovo je posljednji protokol koji je predviđen za 2017. godinu. E, mi smo predložili novi protokol. Ja sam samo htjela se nadovezati na ono što si i ti rekao i e, o su i mislim da je tvoja procjena njihove vlade jako dobra. Oni su koristili europske fondove za potporu e, ribarstvene industrije. Također su u jednom projektu e, izradili mehanizam za nadzor njihovih stokova. Sve su to odredbe koje se nalaze u svim uobičajenim sporazumima. Evo ako pogledamo prethodne sporazume s kojima raspolažemo, možemo vidjeti da ne postoji nikakav problem po pitanju poštivanja odredbi ovog protokola. Vlada Mauriciusa mora primjenjivati iste tehničke mjere očuvanja EU predstavnici nadziru provedbu ovog sporazuma i kao što sam rekla nismo uočili nikakve probleme što se tiče tehničkih detalja, oni se nalaze u protokolu, ali općenito govoreći ja podržavam ovaj protokol i predlažem odboru da se e, složi s njim i usvoji ga. Hvala Norika, predajem riječ e, kolegi Gabrielu. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Hvala Noriki. Eh, vi ste rekli da se radi o jednom uobičajenom sporazumu, ali mislim da je to sporazum koji je od velike važnosti eh, s obzirom na količinu eh, ulovljene ribe i s obzirom na zemljopisni položaj ovog otoka. Tu postoji jako veliki geostrateški značaj i zato je ovaj sporazum važan. Mora se ratificirati u što kraćem mogućem roku i Možda e, je vlada Mauriciju sad htjela više naznačiti važnost ulova i znam ali znam da je bilo i nekih spornih pitanja, dva ili tri sporna pitanja koja su riješena na prethodnim sastancima. Hvala. Klara Egiljere. Hvala gospodine predsjedavajući. Samo kratko. Mislim da sada trebamo samo još e, ratificirati ovaj sporazum. Kao što je rekao gospodin Mato, za moj klub je ovo vrlo važan sporazum, ne samo za ribarstvo, već i zbog e, strateškog interesa e, Europske unije. A to je slučaj sa svim sporazumima koje Europska unija potpisuje sa zemljama um, Indijskog oceana. Želim samo napomenuti još neke stvari. E, mislim da možemo pozitivno gledati na financijski e, doprinos ovog sporazuma. On će biti smanjen za 2,8%, što znači da će biti ograničen za otprilike isti broj plovila koje će moći ploviti u ovim vodama. 80 plovila otprilike, a u prethodnom sporazumu ih je bilo nešto više, ali broj se nije toliko izmijenio. Dakle, došlo je samo do smanjenja e, financijske omotnice za otprilike isti broj plovila koji se smanjio. Također, želim naglasiti da će 17% biti e, izdvojeno za e, razvojnu pomoć, to je povećanje u odnosu na prethodni sporazum. Mislim da je to pozitivno mm, s gospodarske strane gledajući i ja zaista smatram da bi ovaj sporazum trebali ratificirati što je prije moguće. Sporazum je važan za ribarstveni sektor, ali isto tako i za strateške interese Europske unije u Indijskom oceanu. Hvala. Hvala, gospođo. Gospođa Bilbao. Da, zapravo nemam puno toga za dodati. Želim samo reći da je ovo važan sporazum za Tunu. Četrdeset eh, parangala i četrdeset eh, plovila za ulov tune će moći loviti u ovim vodama. To je važno za Španjolsku, naročito za Baskiju. Naravno, održivost radnih mjesta je jedan od uvjeta ovog sporazuma. Cilj je da ribolov bude održiv, da se koriste dobre prakse, ekološke prakse i da to postane e, mjerilo na svjetskoj i model na svjetskoj razini koji će omogućiti gospodarski razvoj socijalni i socijalni razvoj na licu mjesta, dakle na mauriciusu Naravno, očekujemo što prije ratificiranje ovog sporazuma i nadamo se da će i budući sporazumi biti napravljeni u, na isti način kao i ovaj. Hvala. Predajem riječ e, Stefanu Depipereu koji predstavlja komisiju. Hvala najljepša, hvala na pozitivnim komentarima mi potvrđujemo da se radi o važnom sporazumu. E, Indijski ocean je važan za europsku flotu, te je stoga dobro da smo uspjeli sklopiti ovaj sporazum. E, Mauricius je za nas vrlo stabilan partner E, i razmišljamo o e, širenju suradnje na području plavog gospodarstva, općenito gledajući, i s njihove strane zaista postoji želja i volja da se ta suradnja proširi. S obzirom na važnost ovog sporazuma za aktivnosti ribarstva dogovorili smo se za privremenu primjenu kako bi flote mogle nastaviti e, ribariti bez prekida. E, što se tiče e, financijske omotnice o kojoj se govori u ovom sporazumu, mi smo je pokušali malo prilagoditi sa e, očekivanom vrijednosti ulova. To je nešto što je u skladu s onim što je rekao revizorski sud. Moramo paziti kako trošimo novac i zato smo prilagodili ova financijska sredstva referentnoj tonaži koja se uzima u obzir u ovom zajedničkom sporazumu sa Mauricijusom. Nadamo se također i mi da će se ovo ratificirati što je prije moguće, jer će nam to e, predstavljati stabilan temelj za plovidbu naše flote. Hvala. Merci Gospođa Bilbao ponovno e, ima riječ nakon komisije. E, gospođa Bilbao je stručnjak, a budući da je stručnjak ću joj riječ. E, dakle, ja ako otkrijem što znam, vjerojatno me nećete pitati, ali Želim zahvaliti komisiji za napore koje su učinili kako bi osigurali da se ostvari napredak vezano za ovaj sporazum i primijetili smo određenim međunarodnim organizacijama gdje smo sudjelovali u radu da je to zaista tako. Dakle, smatram da često e, e, kritiziramo komisiju, a ovaj put joj želimo čestitati. E, Dobro, ne moramo pretjerivati opet s komentarima. U svakom slučaju hvala komisiji. Hvala komisiji. Norika, želiš zaključiti? Ja sam sretna da su svi sretni uključujući Europsku komisiju i vjerujem da je ovo dobar dogovor i očekujem određene amandmane eh, i očekujem što je prije moguće glasovanje o ovom izvješću. Hvala svima na doprinosu. Merci à tous et je vous donne... Hvala svima i vidimo se u ovako velikom broju i sutra ujutro u 9 sati. Hvala. I ne zaboravite na koktel.